a Dobar dan svima. Molim da sjednete. U prvom redu da najavim da morate imati svoje elektroničke kartice. Oni koji su to zaboravili, molim da e, pošaljete nekoga da vam ih donese jer moramo početi sa glasovanjem. Dokumenti o kojima ćemo glasati, e, dozvolite da vas podsjetim da ćemo kasnije Jučer smo imali vrlo eh, puni dnevni red. Došlo je niz agencija sa svojim eh, izvještajima, ali nakon glasanja imamo eh, dolazak potpredsjednika Timmermansa, stoga moramo se požuriti i sve obaviti na vrijeme. On dolazi u 9.45 to znači da moramo upravo početi. Koncentrirajmo se. Počinjemo. E, imamo dva relevantna dokumenta. E, budžetiranje financijske godine 2020. Sve, svi dijelovi. Gospodin Laro, imate riječ, izvolite. E, hvala lijepa. Ja bih htio e, dati dvije opaske. To, sam, to mi je prvi puta da glasam u Europskom parlamentu. Vrlo sam bio iznađen, iznenađen da nemamo prijevode na sve službene jezike. Ove dokumente o kojima glasamo e, imamo kompromisne amandmane koji zbog hitnosti su poslani samo na jednom jeziku, to jest na englesku ali početni tekst mora biti e, preveden. E, to je e, članak 169. Dokumenti se moraju poslati na svim službenim jezicima. U najmanju ruku početni tekst mora biti preveden na sve službene jezike. To određuje poslovnik. Moram reći E, biračima kako sam se odredio o određenom tekstu o kojem se glasa. U stvarnosti ja ne mogu glasati. Hvala vam na primjedbama. To smo zabilježili i e, imate pravo. Ovo je iznimna situacija. Mi smo sada na početku mandata, na početku rada e, odbora LIBE pa smo stoga e, bili pod pritiskom, vremenskim pritiskom, pritiskom kalendara. Evo, i u, na sastanku koordinatora je to e, naglašeno. E, pritisak vremena nas je evo spriječio da prevedemo dokumente na sve službene jezike. To je iznimna situacija Eh, ispričavamo se. Normal, u normalnoj situaciji kad eh, za sve postupke trebamo imati dokumente na eh, svim službenim jezicima. Hvala. Izvolite. Imate, oprostite, koordin, ko, koordinatori ne mogu mijenjati poslovnik. U poslovniku stoji da moramo imati dokumente na svim e, službenim jezicima. To koordinatori ne smiju mijenjati. Moram vam reći, e, to su odlučili u odboru koordinatora. Podsjećam vas da ćemo imati s nama e, potpredsjednika Timermansa. Počinjemo glasanjem točka 12 dnevnog reda e, opće e, budžetiranje financijske godine 2020. imamo izvješća e, Gwendolyn Delbos Corfield. Prvo mišljenje o amandmanima. Prvo glasamo o amandmanima, a mišljenje o amandmanima, a zatim amandmani. Počinjemo. Nacrt mišljenja. Kompromis 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. Kompromis 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 13. Oprostite. Amandman 13. Možemo li malo usporiti? Možete li malo usporiti? Ja sam novi član i nastojim se snaći. Evo, amandman 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. odbija se neodlučno, međutim kad imamo neodlučno onda, onda se amandman odbija. Amandman 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno Amandman 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Amandman 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis četiri. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. A sada amandman 34 ako se ne varam. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. odbijeno. Idemo sada na 35. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 48. Otvaram glasanje. 48. 48. Stranica je stranica 5. 48. amandman. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 51. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. dogodila se tehnička greška, moramo ponoviti. 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 54. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 55. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. E, čestitke gospodin Intveld. 57. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 5. Otvaram glasanje. Kompromis 5. kompromis 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis, oprostite, amandman 60. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 62. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Odbijeno. 64. Otvaram glasanje. 64. Zadnja stranica. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 65. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. E, javljeno mi je da imamo jedan glas pučana previše. Jedan glas pučana previše. Jedan glas pučana plus. E. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 66. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. A sada konačno glasanje o modificiranom e, tekstu. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Čestitke. E, gospođe Del Boscorpil za ono što smo ovdje dobili. Idemo sada na amandmane. Na amandmane idemo. To je malo e, duža, e, duži popis. Molim, pazite. Počinjemo. Izvješće. Tu opet imamo kolegicu Delbos Korfield amandmani na proračun za 2020. Proračunski postupak. Amandman 5809. E, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58.45. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 45, 58, 45. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58, 46. 46. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58, 47. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58.36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 58, 17. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 58, 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 58, 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 58, 35. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 3. Oprostite. Oprostite. 58, 19. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Sada idemo na kompromis 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58.40. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. odbijeno 58.33. otvoreno otvaram glasanje zatvaram ga odbijeno 58.48. 48 otvaram glasanje zatvaram ga usvojeno Uzmeni amandman 58.81. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 2. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 58.39. Otvaram ga. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58, 52. Otvore. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58, 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58, 55. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 58.03. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 58. Ne. To je identično. Imamo nekoliko amandmana koji su identični s ovim koji smo upravo usvojili. 58.05. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58.57. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 58, 58. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 58, 59. Da, us... 58, 59. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 59-59. Usvojeno. 58, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 58, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 58, 26. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 58, 61. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 58, 42. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvojeno. 58.43. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58, 28 i 63 identični su. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 58.00. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 58.11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 58.29 i 58.64 su identični. Otvaram glasanje. Usvojeno. Or, e, amandman 58.83 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 50 i 80. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Usmeni amandman 58.80. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 58.04. Otvaram glasanje. Zatvaram ga. Usvojeno. 58.12 i 58.65 su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58.13 i 66 su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 58.14 i 58.67 su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno 58.15 i 68. Otvaram glasanje. Opet su identični. Zatvaram glasanje. Usvojeno i 58, 16 i 69 identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Na. Idemo dalje na konačno glasanje, poimenečno glasanje tekst e, promijenjen amandmanima. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno čestitamo e, opet našoj kolegici Delbos Korfield. Evo, imamo nekoliko minuta pauze jer predsjednik Timmermans dolazi u za 15 minuta od sada. Hvala na suradnji. Opet ćemo se vidimo e, sa gospodinom Timmermansom u 9.45. Hvala.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 Poštovani kolege, molim vas e, sjednite, ali u tišini. Nastavljamo se našim poslom i krećemo na vrijeme. Najtoplije pozdravimo potpredsjednika Timmermansa. Uvijek je veliko zadovoljstvo ugostiti ga. Uvijek smo imali plodonosan dijalog i suradnju i u prošlom sazivu parlamenta i komisije. Dijalog je uvijek bio dobar između ovog odbora, Libe odbora i općenito Europskog parlamenta i um, odgovornih ljudi iz komisije, uh, odgovornih ljudi za one portfelje koji su važni ovom odboru. Osobito smo imali dobru suradnju sa potpredsjednikom Timmermansom Ovdje smo kako bismo nastavili naš dijalog i ažurirali naš dijalog o vladavini prava. Zacijelo svi znate, vladavina prava je jedno od ključnih pitanja kojima se mi bavimo. Izrazito dragocjeno. Izrazito dragocjena tema za raspravu. posljednjih godina i to s razlogom. Otkad je Lisbonski Lisabonski ugovor e, stupio na snagu, europski zakon je dobio na važnosti. A isto tako su se i nadležnosti odbora Libe proširile, zato što je nama, su važna, važne su nam prava građana, vladavina prava, demokracija, te ostale vrijednosti koje e, su e, unesene u e, osnivačke ugovore. A osobito pritom mislim na načela iz drugog članka. A upravo se tu radi o vladavini prava. I upravo ćemo o tome razgovarati danas sa potpredsjednikom Timmermansom. Nedavno je u dva navrata, najprije u travnju, a zatim u lipnju, 17. lipnja ove godine, 2019. godine, komisija je izdala novi dokument, relevantni dokument za osnaživanje okvira za vladavinu prava u skladu sa idejama koje usvojila, koje je usvojio ovaj odbor. Dakle, ovaj odbor smatra da bi trebao postojati sveobuhvatni mehanizam u ovom području, dakle u području demokracije, vladavina prava, i taj mehanizam bi trebao um, riješiti neke nedostatke koji postoje, a pritom upućujem na članak 7. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Evo, upravo zbog toga je u lipnju 2019. godine izdana komunikacija o jačanju vladavine prava u Uniji. Najprije će nam nešto reći predsjednik Timmermans, a zatim ćemo otvoriti raspravu. Molim vas, vodimo računa o vremenu. Dakle, najprije ćemo imati prvu rundu um, pitanja i odgovora, najprije za koordinatore, najprije će se javiti koordinatori, zatim ćemo otvoriti raspravu i za one e, druge članove koji su voljni uključiti se u raspravu. Imamo na raspolaganju sat i pol i zacijelo će biti puno članova koji će se eh, htjeti javiti i molim vas da se držite jedne minute. Imate na raspolaganju točno jednu minutu. Zašto to kažem? Kako bismo mogli eh, dati riječ što većem broju naših članova. Eh, dobrodošao, Franz. Izvoli, imaš riječ. Hvala lijepo, predsjedniče. Hvala vam što ste me tako ljubazno primili. Vidim ovdje jako puno poznatih lica, ali i nekih e, malo nepoznatih, pa se nadam da ću vas u narednim e, godinama sve vas bolje upoznati budući da imamo jako puno posla koje treba obaviti u Europi, a to uključuje i Europski parlament i druge europske institucije. Dakle, oni su ti koji trebaju dati odgovor na pitanja koje imaju naši građani. Danas sam ovdje kako bih razgovarao o komunikaciji o jačanju vladavine prava u Uniji. Dakle, to je komunikacija koju smo usvojili u lipnju. Naš projekt, europski projekt, počiva na stalnom poštovanju vladavine prava u državama članicama. Dakle, to je preduvjet za demokraciju, za temeljena prava, ali i za učinkovitu primjenu europskog prava, za uzajamno povjerenje, za jedinstveno tržište, za okoliš koji je, prikladan za ulaganja. Dakle, izazovi Dakle, ako se dovedu u pitanje ova prava, to je pravo prijetanja našem identitetu i temelju našeg projekta. Eurobarometar pokazuje da 89% ispitanika smatra kako je vladavina prava jako važna, čak i ključna i to ne samo u svojim državama članicama, već i u drugim državama članicama, te ispitenici i u čitavoj Europskoj uniji. Dakle, vladavina prava i osigurati vladavinu prava i odgovornost svih država članica i institucija. I želio bih zahvaliti parlamentu, osobito ovom parlamentu, na svemu što čini u ovom području. Jedan od ključnih ciljeva komunikacije koju smo osvojili u lipnju jest nastaviti na onome što su izgradile europske institucije u prethodnih prethodnih godinama kada je riječ o boljem pristupu vladavini prava i sve sa ciljem jačanja vladavine prava. Dakle, imamo taj proces koji je počeo u travnju i koji je u koji uzeo u obzir prijedloge za mehanizam za vladavinu prava, to je, je predložio ovaj, ovaj odbor i također se komisija e, oslonila na iskustvo suda Europske unije. Dakle, komisija je predložila čitav niz konkretnih akcija u tri velika područja, e, promicanje vladavine prava, prevencija i davanje odgovora, pružanje odgovora. Kada je riječ o promicanju, e, radi se o izgradnji zajedničke kulture vladavine prava. Kada govorimo o prevenciji, riječ je o detekciji ranih, ranoj detekciji prijetnji za vladavinu prava i radi se o tom tome da treba na nacionalnoj razini ojačati vladavinu prava. Naravno da nam je svima draža prevencija nego odgovor na, na zabrinjavajuće situacije, ali i odgovor nam je potreban koji mora biti osnažen na razini Europske unije kada nacionalni mehanizmi imaju manjkavosti. Dakle, to su ta tri glavna stupa. I u tom kontekstu eh, parlament ima važnu ulogu. Što se tiče eh, promicanja, komisija priznaje i prepoznaje da je potrebno eh, jačati kulturu vladavine prava u, širem, u široj javnosti. Također je potrebno poboljšati poznavanje europskih pravila i standarda europskih standarda kad je riječ o vladavini prava. Europska komisija će iskoristiti sve mogućnosti financiranja kako bi omogućila svim dionicima, uključujući civilnom društvu, da promiče vladavinu prava. A također razmišljamo o eventima, godišnjim eventima koji će biti otvoreni civilnom društvu koji će se baviti vladavinom prava. Civilno društvo mora u potpunosti odigrati svoju ulogu u njegovanju naših zajedničkih vrijednosti pogotovo u situacijama kada je vladavina prava dovedena u pitanje. Dakle, tu je njihova uloga osobito važna. Nacionalni parlamenti također imaju ključnu ulogu kada je riječ o poštivanju vladavine prava. I upravo zato, u skladu sa prijedlogom parlamenta, komisija potiče ovaj parlament i nacionalne parlamente da razviju e, međuparlamentarnu e, suradnju po pitanju vladavine prava i komisija će biti tu spremna doprinijeti. Što se tiče pak prevencije, e, komisija je najavila jedan vrlo inovativan, vjerojatno najinovativniji element ove komunikacije, a to je uspostava godišnjeg ciklusa revizije vladavine prava. Dakle, evropske institucije moraju raditi na osvješćivanju i identifikaciji rizika za vladavinu prava. Također trebaju raditi na rješenjima i na ciljevima. Dakle, treba osnažiti europske kapacitete u ovom, u ovom smislu i, i e, komisija će produbiti nadzor država članica. I nadamo se da će doći do bolje međuinstitucionalne suradnje u tom smislu. Ja znam da je to nešto što je parlament žustro tražio već neko vrijeme. taj monitoring, taj nadzor obuhvatit će sve države članice, ali će naravno biti intenzivni u onim državama članicama gdje je uočen rizik. Nadzor će također e, biti komplementaran sa europskim semestrom i davati informacije za europski semestar. Komisija će također sastaviti godišnje izvješće o vladavine, e, vladavine prava e, i radit će na pregledu stanja u području pravosuđa. I Dakle, pratit će i pozitivne i negativne tendencije u državama članicama, a vodit ćemo računa naravno i o, i o sudskoj praksi Suda Europske unije. Dakle, izvješće će biti baza za rasprave u parlamentu i vijeću. Evo još dvije stvari ću reći koje su vama osobito važne u ovom odboru, a to je dakle opseg nadzora i uloga nezavisnih stručnjaka. Što se tiče opsega nadzora, komunikacija naglašava osnaživanje vladavine prava, ali to ne znači da nema nikakvog učinka na temeljna prava i na demokraciju. Dakle, poštivanje vladavine prava je ključno da bismo uopće imali demokraciju, da bismo štitili temeljna prava. Također želim naglasiti da učinkovita sudska zaštita, uključujući i temeljna prava, jedan je od ključnih elemenata vladavine prava. Stoga su ove vrijednosti međusobno jako povezane. Kada štitimo vladavinu prava, mi ujedno štitimo i demokraciju i temeljna prava. Dakle, u komunikaciji smo također naglasili da je kapacitet država članica da se bore protiv korupcije također obuhvaćen. Komisija će se također baviti i medijskim pluralizmom i izborima u ovom kontekstu. Iako ciklus revizija neće pokrivati demokraciju i temeljena prava, komisija će voditi računa o poštivanju ovih temeljenih prava i poduzet će mjere kako bi se i oni osnažili. Što se tiče temeljnih prava, komisija nadzire poštivanje povelje o temeljnim pravima i također sastavlja godišnje izvješće o primjeni te povelje komisija namjerava razmatrati načine da se primjena povelje na terenu bolje primjenjuje, na primjer tako da prati situaciju u kojoj se nalaze društva za zaštitu ljudskih prava i aktivisti. A što se tiče demokracije, 2018. godine komisija je objavila dokument koji se bavi slobodnim izborima. To je uključeno i u našim političkim, to uključeno i u naše političke smjernice. Što se tiče nezavisnih stručnjaka, ja znam da je parlament predložio panel nezavisnih stručnjaka koji bi trebali imati ulogu procjene situacije u državama članicama. No, kao što smo objasnili u komunikaciji, komisija smatra da bi to urodilo nizom problema u smislu legitimiteta i odgovornosti za rezultate komisija iako komisija e, dakle e, crpi iz različitih izvora informacije i provjerava ih, vanjska ekspertiza e, ne može zamijeniti procjenu koju provodi sama komisija. Osobito kada su zaključci komisije temelj za akte koji imaju pravne i financijske posljedice. Dakle, treba zadržati raznolikost izvora i ekspertize, kao što je, na primjer, Venecijanska komisija, zatim mreža odvjetnika, zatim organizacija civilnog društva. Dakle, sve su to izvori koje možemo iskoristiti kako bismo donijeli neka rješenja. I, na primjer, Venecijanska komisija je nešto, to jest organizacija sa kojom bismo trebali ojačati suradnju. E sada, što se tiče odgovora, Komisija želi, želi naglasiti da je čuvarica ugovora, osnivačkih ugovora. Posljednjih mjeseci Sud Europske unije je naglasio važnost vladavine prava kada je riječ o dobrom funkcioniranju Europske unije. Dakle, riječ je o važnom predmetu i temeljem tog predmeta te sudske presude komisija će poduzeti daljnje korake. I u tom smislu treba spomenuti i Poljski e, sud. U, tom, u toj presudi koja je e, donesena u lipnju, sud je zaključio e, da poljski zakon koji smanjuje dob odlaska u mirovinu poljskih sudaca da krši europske vrijednosti i europske zakone i da dovodi u pitanje nezavisnost sudaca. Dakle, i ta presuda u potpunosti potvrđuje stajalište koje, koje komisija imala o tom slučaju slučaju. Tu su također još, e, tu je također još nekoliko predmeta koji još uvijek nisu riješeni, ali do 17. rujna komisija očekuje odgovor poljske vlade vezano za ovu problematiku. Također imamo i predmet koji još uvijek u tijeku koji se odnosi na režim odlaska u mirovinu nižih sudova. Dakle, komisija je pokrenula također e, niz sudskih postupaka na sudu Europske unije protiv Mađarske, a koji se tiču prava migranata, postupka azila, slobode medija i tako dalje. Dakle, to su predmeti koji, koji su u tijeku rješavanja na sudu. Što se tiče postupka iz članka 7, komisija poziva vijeće i parlamente da intenziviraju zajednički pristup i to se naglašava i u, komunikaciji. Dakle, jako je važno održati institucionalnu ravnotežu. Parlament bi trebao imati mogućnost reći što smatra, što misli u okviru članka 7. Dakle, komisija poziva parlament da se vrlo da se da se izmijeni europski proračun u slučaju nekih većih nepravilnosti u nekim državama članicama, pogotovo kada je riječ o dovođenju pitanja vladavine prava. Dakle, predsjedniče komisije će u narednim mjesecima voditi, nadam se, plodonosan dijalog sa svim državama članicama i sa ovim parlamentom kada je riječ o razvoju ovog novog i snažnijeg okvira. Europski parlament i ovaj, i ovaj odbor već su odigrali ključnu ulogu u ovom području u proteklim godinama i nadam se da će i u budućnosti imati tu ključnu ulogu u novom sazivu. Puno je izazova pred nama i nadam se i vjerujem da ćemo zajedno odgovoriti i pronaći odgovor na te izazove te učiniti Europu slobodnijom, snažnijom i osigurati da naši građani budu zaštićeni zakonom u svim državama članicama. Hvala. We thank you, Vice President Timmermans, for concise presentation. Zahvaljujemo potpredsjedniku Timmermansu na ovom sažetku aktivnosti Europske komisije u ovom vrlo relativnom e, djelokrugu rada. E, s pravom ste to istaknuli da Europska komisija intenzivno radi na tome, a isto tako i Europski parlament još od 2016. traži od komisije da se usvoji preventivni mehanizam o vladavini prava kako bismo obuhvatili sve elemente i sastavnice E, europske ideje o tome što zapravo znači vladavina prava. Tu doista ima prostora za razgovor, a postoji velika očekivanja. Imamo dug popis e, govornika E, krenut ćemo od koordinatora. Molim da vodite računa o vremenu. E, koordinatori imaju dvije minute, a nakon toga imate samo jednu minutu. E, molim vas ako imate pitanje da ga zapišete i pročitate kako doista ne biste prekoračili svoju minutu. Dakle, koordinatori, u ime Pučana zastupnica Mecola. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče na predstavljanju djelovanja komisije. Naša unija je zajednica zajedničkih vrijednosti i zato nam je drago što je komisija izdala komunikaciju u sedmom mjesecu. Smatramo da je to važan napredak što se tiče poštivanja vladavine prava u svakoj državi članici. Naravno, došao je trenutak e, da e, krenemo sa konkretnim mjerama e, ono o čemu ovdje sada možemo govoriti kao vrlo aktualnim, e, aktualnom je neovisnost medija jer postoje pritisci na medije i medijske slobode. E, mi smo e, dakle spremni staviti na raspolaganje financijska sredstva, međutim potrebno je provesti konkretne mjere zato što ti pritisci rastu. Povećanje sredstava E, neće spriječiti da ponovno dođe do nekog e, ubojstva istraživačkog e, novinara kao što je to bio slučaj prije dvije godine na Malti i prije godinu dana u Slovačkoj. Isto tako moram spomenuti sustavno uznemiravanje sudaca u Poljskoj. Sigurna sam da će se i kolege osvrnuti na to. Ti suci izloženi su propagandi mržnje e, i diskreditaciji onih e, koji e, njih se diskreditira iako se oni bore za neovisnost sudstva. Zahvalni smo na informacijama koje ste iznijeli, a bili bismo zahvalni na dodatnim detaljima. Hvala. Zahvaljujem na konciznom pitanju. Zastupnica Zipel. Hvala lijepa. Osvrnula bih se na nešto o čemu je govorio e, gospodin Timmermans e, e, i što je spomenuto u komunikaciji. Međutim, istaknula bih ponovno da je naslov komunikacije jačanje vladavine prava. Međutim, svi mi znamo. mogao bi se steći pogrešan dojam, jer mnogi će zaključiti e, što to zapravo znači jačanje vladavine prava, jer sve što radimo počiva na pravu. E, međutim, to nije dovoljno. Vidimo da postoje neke stvari i izbivanja u nekim zemljama u kojima se e, mogu donijeti neki zakoni, zahvaljujući većini u parlamentu, međutim, zahvaljujući tim zakonima na koncu se narušavaju temeljna prava i demokratske vrijednosti. I zato e, želim istaknuti da ponekad može dovesti u zabludu ako samo govorimo o vladavini prava. A istaknula bih još jednom ono što je rekla kolegica Roberta. Što god e, zaključili, kakvu god odluku donijeli, to možda neće E, spriječiti govor mržnje, probleme za civilno društvo, za odvjetnike, suce, novinare. Ukoliko ne postoji volja u nekoj zemlji da e, rade na tome i suzbijaju govor mržnje i dezinformacije. I zato smatram da osim jasnih pravila trebamo intenzivnije voditi raspravu i isto tako voditi kampanju e, s obzirom na to da postoje različite tradicije u državama članicama jer u konačnici one vrijednosti iz Lisabonskog ugovora proizlaze i dolaze od država članica. To nije nešto što smo izmislili. To je nešto što je proizašlo iz svih država članica. I da, e, želimo i moramo poštovati članak 7. što se tiče predmeta E, koji se odnose na Poljsku i Mađarsku. Moramo poduzimati mjere što se tiče e, Slovačke. Međutim, e, postoje situacije kada se vladavina prava pogrešno tumači i tu moramo voditi računa i o manjinama. Zahvaljujemo. U ime Renew Europe zastupnica Infeld. Hvala lijepa. Zahvaljujem na iznošenju ovog prijedloga. Ja govorim e, u ime e, kluba Renew e, Europe. Vladavina prava, temeljna prava u samoj su srži našeg djelovanja. Budući da sam izvjestiteljica na jednu od ovih tema, drago mi je da konačno razgovaramo o sveobuhvatnom mehanizmu na ovom području, jer svi smo e, svjesni toga, uključujući i vijeće, e, iako s dosta oklijevanja, priznaju da postoje problemi s vladavinom prava. E, kao prvo što se tiče procesa, mislim da ne trebamo imati previše instrumenata. Trebamo imati jedan jedinstveni instrument, integrirani zajednički europski standard, ne standard komisije, standard vijeća, standard parlamenta. Moramo raditi na jedinstvenom mehanizmu. Drugo, E, vi ste govorili o vladavini prava, ali želite obuhvatiti i druge elemente. Međutim, ako ih želimo obuhvatiti, onda to trebamo izrijekom navesti i navesti sve elemente iz članka drugog. Ako pogledamo e, kampanju protiv e, sudaca u Poljskoj, homofobiju koja je sastavni dio izborne kampanje u Poljskoj, u Mađarskoj se e, uništavaju akademske slobode i e, ne osigurava sloboda tražiteljima azila. E, ima puno problema. I nastavno na ono što je rekla Roberta, želim reći da ako ubojstvo novinara prođe nekažnjeno, to također predstavlja zastrašivanje novinara. E, moramo ovdje istaknuti da postoje europske vrijednosti o kojima se ne može pregovarati. Možda postoje nacionalni pravni sustavi, ali postoje zajedničke vrijednosti od kojih nećemo odstupiti. I na koncu, gospodine povjereniče, mi smo spremni s vama surađivati što se tiče ovog mehanizma, jer želimo da Europska unija bude šampion vladavine prava i e, demokracije. Zastupnica Reintke. Izvolite. E, hvala lijepa gospodine Timmermans što ste došli i predstavili komunikaciju Europske komisije. E, već su istaknuta neka otvorena pitanja. Nama je naravno drago što je komisija objavila komunikaciju, međutim postoji već e, nekoliko tema na koje je parlament usvojio rezolucije koje idu dalje od onoga što je navedeno u komunikaciji. Što se nas tiče, tu se javlja i pitanje područja djelovanja. Vi ste govorili o poveznici. Ako pogledamo situaciju u Poljskoj i vidimo da aktivisti koji su pripadnici LGBT zajednice su izloženi e, napadima. Zašto to ne bismo obuhvatili u ovoj komunikaciji? Smatram da je važno e, osnažiti aktiviste koji se bore za ljudska prava. To je sastavni dio europskih vrijednosti i trebamo e, stati u obranu udruga koje se bore za temeljna prava. Osim toga, vi ističete e, rad komisije, ali zašto ne bismo u ruke neovisnih stručnjaka stavili mehanizam praćenja? Jer upravo to bi osiguralo provedbu vladavine prava i e, praćenje e, poštivanja propisa, jer tu se ne radi samo o europskim institucijama, nego se radi o europskim vrijednostima. I na posljedku, proračun je iznimno važan. Naravno da može postojati i pokrenuti se postupak povrede, ali moramo osigurati da postoje financijske posljedice ukoliko se u nekoj državi članici povrijede temeljna prava i vladavina prava. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala lijepa. Pažljivo sam slušala ono što ste rekli, gospodine povjereniče. Što se tiče vladavine prava, e, podsjetila bih da je e, glavna odgovornost e, na državama članicama što se tiče e, zaštite vladavine prava i temeljnih prava. Europska komisija je čuvarica ugovora. To je njezina uloga i ona može pokrenuti postupak zbog povrede ukoliko do toga dođe u nekoj državi članici. Međutim, ako pogledamo što se zbivalo tijekom Junckerove komisije, moram reći da nam trebaju održiva rješenja u sklopu kojih će se poštivati suverenitet država članica, jednako kao i e, ugovor E, govorite o članku sedmom, a e, postoje i one države članice koje su spremne izaći iz Europske unije. Na početku e, mandata Junckerove komisije Juncker je rekao da je cilj pojednostavniti naše zakonodavstvo. Nisam sigurna da ste u tome uspjeli. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Smatrate li da je vaša komisija bila u pravu što se tiče postupaka zbog povrede vladavine prava. Smatrate li da je to dovelo e, do političkog uspjeha i uspjeha za građane što ste pokrenuli e, te inicijative? Zahvaljujem. Zastupnik Ros, izvolite. E, hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Timmermansu na ovom izlaganju. E, na temu jačanja vladavine prave u Europskoj uniji. Čini mi se da je to e, samo po sebi kontradikcija. E, Europska unija je nadležna za vladavinu prava, ali isto tako i sve države članice su nadležne za vladavinu prava, odnosno funkcioniranje pravne države, jer kompletno funkcioniranje države podliježe vladavini prava. I potpuno je jasno da se tu radi o e, nečemu za što su nadležne države članice. E, vi govorite o tome da će se osnažiti vladavina prava ukoliko se koriste ovi instrumenti i da će se povećati sloboda medija i tako dalje, ali isto tako govorite o tome da je bitan pluralitet i neovisnost država članica a e, to bi onda trebalo značiti da se e, što manje uplićete u e, poslove pojedinih država članica kada se radi o nekim pitanjima. Postoje osim toga aktivnosti koje su supranacionalne prirode. Eh, jer postoji stranica Dezinfo na kojoj eh, se eh, pokušava stati na kraj dezinformacijama. Međutim, E, trebate osigurati da ne dođe do indoktrinacije, a vi kažete da se europske stranke trebaju baviti ovim pitanjima, pa čak i one stranke koje dovode u pitanje e, vrijednosti e, Europske unije i da bi takvi elementi trebali biti uklonjeni. Međutim, ja smatram da demokratska vladavina prava počiva na slobodnom E, izražavanju e, mišljenja i pluralizmu što se tiče e, višestranačkog demokratskog sustava. Jeste li sigurni da višestranačje treba biti uklonjeno iz Europskog parlamenta? Hvala lijepa. Zastupnica Ernst. Hvala lijepa. Kao prvo, hvala vam lijepa gospodine Timmermans što ste došli danas na našu sjednicu. Uvijek nam je drago kada dođete. E, vi znate da postoje neki e, čelnici kojima se ne sviđate, ali očito oni imaju neke svoje razloge za to. E, što se tiče vladavine prava, to je poput mozaika i onda svatko si uzima onaj dio koji mu se sviđa i ignorira ono što mu se ne sviđa. I zato se ja sada pitam je li dovoljan e, ovaj sustav koji je e, trenutačno uspostavljen. E, uzmemo jedan primjer, priznavanje sudskih odluka u kaznenim stvarima. To zapravo ne funkcionira. Događa se da se odbije ekstradicija iz Irske u Poljsku iz razloga vladavine prava. I tu postoji više predmeta. E, recimo e, Mon je još jedan primjer. E, vidimo da u međuvremenu postoje različite pravne vrijednosti koje se različito tumače Govori se doduše o Europskoj uniji kao zajednici vrijednosti, bla bla, ali zapravo se ništa konkretno ne događa. Kako bismo mogli stabilizirati ovaj e, sustav kako bi stvarno funkcioniralo priznavanje e, sudskih odluka, međusobno priznavanje u pravnim stvarima? A što se tiče mehanizma sankcija, e, je li to zadnja mogućnost? Recimo, ako ja želim novac, da pojednostavnim stvari, i onda e, činim povrede vladavine prava, već prema tome kako mi paše, gazim određena prava, a ipak želim dobiti isplate iz Europske unije. Onda ću biti suočena s problemom. E, I zato smatram da doista trebamo dobro promisliti mehanizam sankcija. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ eh, gospodinu Timmermansu. Čuli ste dosta pitanja i komentara, ali isto tako mnogi su odali priznanje onome što ste radili na ovom važnom području koje se tiče vladavine prava. Podsjetio bih eh, da postoji cijeli niz rezolucija na ovu temu, a sada bih molio eh, prvu rundu odgovora i molim da ostane dovoljno vremena. E, jer imamo još 30 govornika. Znači, dvije minute. Ja ću odmah preći na samu srž stvari o kojoj e, raspravljamo. E, možda je malo ironično da dva govornika koja predstavljaju stranke kažu da su oni jedini predstavnici glasa naroda i odbijaju E, ulogu Europske unije u vladavini prava i da to treba ostaviti samo državama članicama. 89% našeg stanovništva e, e, smatra da je vladavina prava vrlo važna i da u tome treba direktno intervenirati Europska unija. U cijeloj Evropskoj uniji trebamo slušati glasan naroda. Ne smijemo to smatrati samo nacionalnim predmetom. Pitanje je zašto to činimo? Zašto je od ključne važnosti da se Evropska unija uključuje? E, to e, leži u samom, samoj osnovi e, Evropske unije. Ako nemamo zajedničko shvaćanje, ako da e, poštivamo zakone i sporazume u cijeloj Evropskoj uniji i da pokrećemo opet Europu od pojedinih nacija, jedna nacija protiv druge, što je uzrokom sukoba. To e, se protivi ideji Evropske unije. Evropska unija smatra da su svi jednaki pred zakonom. E, male i velike države članice, stare nove članice. Ako uklonite to načelno i kažemo ostavimo to državama članicama, interpretaciju zakona, ako države kontroliraju suce, ako uklonite sam temelj Evropske unije, ne mogu to dramatičnije izraziti. To je vrlo konkretno. Ako nemate e, jednaku primjenu europskog prava u državama članicama, onda imate nejednakost pred zakonom. Ako imamo zajedničko tržište, svaki e, ekonomski subjekt E, se mora moći osloniti na primjenu europskog prava. Ko e, o tome odlučuje? Nacionalni sudovi. Svaki nacionalni sudac je i europski sudac. Ako on, e, suci rade po, prema instrukcijama vlade, onda nemamo jamstvo da će se europsko pravo jednako primjenjivati u cijeloj Uniji i počinjemo rušiti jedinstveno tržište. To je ko, konkretna stvar. Ne radi se međutim samo o zakonima. Vladavina prava, liberalno društvo, otvorenost, demokracija e, su duboko kulturni fenomeni. E, to je političko ponašanje, društveno ponašanje, doprinos civilnog društva i stoga e, su te e, stvari tako usko povezane. Nemate vladavinu prava ako nemate nezavisan tisak i medije. Ne možete e, imati nezavisan tisak ako nemate vladavinu prava koja štiti novinare pred zakonom. Ako nemate e, dinamično civilno društvo koje izražava svoje mišljenje, onda ne možete imati društvo u kojem se svaki građanin smatra priznatim. To mora biti naš pristup u nadolazećim godinama. Reći ću to vrlo jasno. Mnogi od vas e, smatraju da je komunikacija korak u pravom smjeru, ali to nije dovoljno. Mi ćemo, eh, ja i komisija, nastaviti tu raspravu s vama u sljedećih pet godina, gdje god budemo mogli. Jer eh, zaista smatram da samo tkivo eh, Evropske unije je ugroženo ako ne štitimo vladavinu prava, slobodu tiska, civilno društvo i sve druge elemente, demokraciju koje su s tim povezani. da nešto kažem o ulozi država članica. E, na kraju dana jedini e, koji mogu osigurati e, poštivanje vladavine prava su građani Europske unije. Parlament i komisija, vijeće, ako želi, mogu tu intervenirati, ali smjer naroda određuju sami ljudi građani te zemlje. Ali ako objasnimo građanima koje su posljedice odluka koje donose, ako na primjer e, ponašanje neke vlade vodi do povećane napetosti e, e, sa obvezama prema Europskoj uniji, onda ta vlada vodi svoj narod na rub Europske unije Bojim se da se to vrlo često radi e, bez pristanka naroda. Narod ne želi biti na rubu događaja. E, trebamo imati javnu raspravu, medije, e, civilno društvo. Svi moraju biti uključeni u tu raspravu. To ne možemo ukinuti. E, treba ćemo još e, daljnjih rasprava i o slobodi medija, kako možemo smanjiti pritisak na medije, kako možemo e, sagledati samo ekonomsko funkcioniranje medija. Ovaj parlament to treba ispitivati zajedno s komisijom u nadolazećih pet godina i to ne, samo pravnim putem ali zašto su zakoni tako važni e, u konačnici je to jedini e, instrument koji može osigurati zaštitu građana zakon u demokratskoj e, državi poštivanje prava je jedini štit koji imamo za štićenje građana potpisivanjem ugovora se građani za to opredjeljuju. Ne možete koristiti argument suvereniteta, reći e, e, to znači da sam odlučujem kako ću primjenjivati međunarodne sporazume koje sam potpisao. Komisija ima zadaću da bude jamac i čuvar ugovora. Mi to ozbiljno shvaćamo. Ja sam sam, mislim, pokazao u proteklim godinama da to shvaćam ozbiljno bez obzira na posljedice. Hvala. Hvala potpredsjedniče Timmerment. imamo e, još 30 e, e, zastupnika i zastupnika koji žele govoriti. To možemo postići samo ako se ograničite na jednu minutu. E, prekinut ćemo vas ako pređete to vrijeme. Idemo dalje s javljanjem za riječ. Nastojat ću vam svima dati riječ. E, nastojat ću e, imati tu ravnotežu između klubova. Jesme u redu? što se počinjemo gospodin Hjedvedgi ima riječ izvolite minutu imate dobar dan eh, povjereniče Hidveg eh, eh, vladavina prava u Uniji je dobra ideja koju treba pohvaliti, međutim nisam optimist na osnovi iskustva proteklih godina, konkretno govoreći. Ono što nedostaje u ovoj komunikaciji jeste jasna definicija o čemu govorimo. Nemamo neka, neku objektivnu definiciju vladavine prava. Ako gledamo države članice vidimo razne pravne institucije, političke institucije. Mm, e, um, mm, oni svi mogu biti demokratski bez definicije. E, vladavina prava, taj se termin e, zloupotrebljava i na uštrb nekih država članica, na primjer Mađarske i Poljske. To je zloupotreba riječi i a to šteti kredibilnosti vladavine prava. A ako imamo samo jednu političku ideologu. E, hvala, gospođo Spirek. Hvala lijepa, e, gospodine potpredsjedniče. Kao što znate, iz Poljske iz koje dolazem, e, ljudi vas zovu neprijateljem broj jedan ili zaštitnikom broj jedan naših prava. Ja sam iz druge skupine. I hvala vam. Imam dva pitanja. Zaštita proračuna Europske unije kako možemo nadići e, odluke vlada u distribuciji fondova? E, zabrinjavajuće teme e, što se tiče e, takozvani plivijek, škandal plivijek. Vaš glasnog govornik već, već znate koji će biti korice komisije. Lukaš Pibjak je e, zamjenik e, ministra pravosuđa on je e, otpušten nakon što je jedan portal objavio jedan razgovor došlo radi se o zastrašivanju sudaca kojima koordini, a to je pod koordinacijom Ministarstva pravosuđa. Hvala vam potpredsjedniče na prezentaciji. Kratko pitanje, već ste se toga dotakli. Zaštita proračuna Europske unije. Ja sam e, izvjestitelj u sjeni za proračun u e, odboru e, za proračune. Kako ćemo zaista zaštititi i proračun i uspoštivanje vladavine prava? Gospodin Lekotinski. Hvala lijepa. Dva pitanja. E, rekli ste da ćemo nastavi ovu raspravu. Mi ćemo, gospođa von der Leyen vam je e, e, predložila mjesto potpredsjednika i portfelj vladavine prava. Drugo, E, pitanje. Gospođa von der Leyen je nekoliko puta rekla e, ne smijemo e, imati diskriminaciju na tom području. Da li smatrate da imamo tu diskriminaciju protiv nekih zemalja? Kako ćete tu ne smijemo popuštati nekim zemljama. Tehničko područje potpora civilnog društva, puno ste govorili o tome, koje instrumente osim financijskih instrumenata imamo s kojima možemo pomoći e, nevladinim organizacijama u Mađarskoj. E, moramo imati regulaciju organizacija civilnog društva u cijeloj Europi. Gospođa Višnjevski. Hvala lijepa. Hvala, predsjedniče. E, povjereniče, vidim da ste u dobroj formi. Mm. E, Nadali smo se da ćete se malo distancirati za vrijeme ljetne pauze od e, onog što ste radili u prošlosti. Rekli ste da trebamo ojačati vladavinu prava u Europskoj uniji. Vidimo, e, e, da vidimo imamo li u vašoj nizozemskoj vladavinu prava, nezavisne sudove. Kako možemo učvrstiti pravni sustav a ako su ti pravni sustavi u državama članicama tako različiti. Za vrijeme prošlo, prošle vlade u Poljskoj e, ljudi koji su e, podržavili e, vladu vi ste štitili, vi ste nas štitili, ali onda Imamo 30 e, govornika. Rekao sam na početku, imajte na umu, imate minutu. Ako to imate napismeno, molim da to reformulirate. Gospođa Bjork. Hvala lijepa. Dvije stvari. Neke su već e, rekli koordinatori. Područje djelovanja vladavina prava, demokracija i poštivanje temeljnih prava. Oni nisu samo povezani, već su nedjeljevi. O, to nam manjka. Moramo to naglašavati, tu nedjeljevost. Vidjeli smo e, rasno e, netrpeljivost, homofobiju i tako dalje, nasilje nad ženama. E, imamo mnog pritisak na nevladine organizacije. U nekim državama članicama one ne mogu djelovati. To još jednom podcrtava. A druga stvar je reakcija. Imamo e, slabu terminologiju, podržati, uzeti u obzir i tako dalje trebamo to povezati sa europskim proračunom. E, gospođa Adamović. Hvala lijepa povjereniče na prezentaciji plana komisije. E, sa strahom vidim kršenja vladavine prava u Poljskoj. E, to smo već čuli od prethodnog govornika. Najnedavniji eh, primjer je situacija u Ministarstvu pravosuđa gdje je ministar pravosuđa eh, mm, eh, i imaju farmu na internetu mi imamo atmosferu linča u Poljskoj, govor mržnje koji nam dolazi od članova vlade i od medija. To je tamni trenutak mm, u povijesti. Moj je e, muž ubijen zbog takovih e, aktivnosti. Poljska vlada e, ne izvršava sudske odluke to je najopasnije oružje koje može srušiti e, Europu. Gospodin Pitanov. Hvala predsjedniče, gospodine povjereniče. Ja ću svoje pitanje postaviti na bugarskom jeziku. U komunikaciji komisije od 17. lipnja moram reći da me ta komunikacija impresionirala jer vi eh, predlažete uvođenje godišnjeg izvješća o vladavini prava i to u vezi sa svim državama članicama. Koja će biti poveznica između takvog godišnjeg izvješća i eh, suradnja eh, sa ovim mehanizmom koji postoji već u Bugarskoj i Rumunjskoj? Taj mehanizam već postoji u Bugarskoj i Rumunjskoj 12 godina i ne funkcionira. Čak bih se moglo reći da je kontraproduktivan. E, govorilo se o tome kako je nekakav napredak ipak postignut, ali nema konkretnih rezultata. E, hoće li doći do kraja, hoćemo li stati na kraj tom mehanizmu? Hvala lijepo, predsjedniče. I hvala, gospodine Timmermans, na vašem vrlo zanimljivom uvodnom govoru. E, gospođa Intveld je postavila dva važna pitanja. Prije svega, političke većine su u poziciji da unište vladavinu prava, da gaze vladavinu prava i to mogu učiniti koristeći državna tijela i svoje ovlasti. Drugo, naše vrijednosti, naše demokratske vrijednosti nisu nešto sa čime se može pregovarati. Sloboda govora, sloboda razmišljanja, e, zatim jednakost pred zakonom, to nije nešto o čemu ćemo pregovarati. Dakle, ta ideja liberalne vladavine prava je upitna. Dakle, ono što je gospođa Intveld rekla, to moramo imati na umu. Potrebni su nam snažni mehanizmi. Ako nemamo učinkovite mehanizme, jednostavno ćemo svojim dokumentom zapravo pokrivati ono što se događa, odnosno opravdavati ono što se događa, a to je, događa, to je e, gaženje naših vrijednosti. Hvala. Hvala predsjedniče, hvala potpredsjedniče. Već dugo optužujete Poljsku i kažete kako postupak imenovanja sudaca, kako je on politički uvjetovan. No sada suci u Poljskoj njih imenuje vijeće koje se uglavnom sastoji od sudaca, ali u drugim zemljama kao što je to primjer Njemačke, Austrije, Češke republike, političari ne samo da izravno imenuju suce, već političari postaju suci, kao što je to primjer u Njemačkoj. U Austriji suce imenuje predsjednik na prijedlog federalne vlade. Dakle, gdje su ovdje jednaki standardi? Ovi primjeri jako jasno pokazuju da je pravosuđe u Poljskoj manje ovisno o politici u odnosu na druge europske države. Ali vi, gospodine predsjedniče, i dalje predstavljate i dalje imate populistički, e, e, dakle, govorite e, o populizmu u Poljskoj. Zašto, možete li objasniti zašto Poljska ima sustav u kojoj su političari, u, kojoj, u kojem što imate reći na, na to da u nekim zemljama političari imenuju suce, a u Poljskoj suci imenuju suce? Molim vas, kaže predsjednik, pokušajte parafrazirati ovo što govorite kako bi vaše pitanje stalo u jednu minutu. Mogu li? Možete samo dovršite, molim vas. Dakle, gospodine predsjedniče, što vi činite da biste obranili građane u žutim prslucima, dakle u Francuskoj kojima je potrebna podrška? Gospodin Arković sada ima riječ ostatnie lata, kilka lat tak naprawdę bardzo wyraźnie. Hvala lijepo. Predsjedniče, u posljednjih e, godina vidjeli smo da institucije, evropske institucije pokušavaju zaštititi vladavinu pravo Evrope, u Europi. Postoje naime situacije u kojima imate vladu koja odbija e, izvršiti sudsku presudu tada i u takvim situacijama građani se brinu za svoju sigurnost. I mi smo odgovorni za takve situacije na europskoj razini. Dakle, odgovorni smo za to da se ljudi osjećaju sigurno. Dakle, ako postoje informacije da članovi vlade, da su članovi ministarstva pravosuđa uključeni u mrežu koja razvija, koja širi mržnju protiv onih suca koji brane vladavino pravo, onda smo mi ti koji smo odgovorni da ljudima vratimo povjerenje. Eto, to je izazov koji je pred nama. Dakle, ne postoji sloboda bez vlade. Thank you, thank you. Hvala lijepo. Gospodin Santos. Ja ću govoriti na portugalskom jeziku, pa će vam možda trebati slušalice ili ne. Prije svega, želim vam eh, zahvaliti na smijonim eh, dijelima i riječima. Ja mislim da ne postoji niti demokracija, niti vladavina prava bez snažnog civilnog društva a i u tome se slažemo. Zaštititi naše društvo, zaštititi nevladine organizacije, aktiviste na terenu od ključne je važnosti. No evo, imamo godišnje izvješće i zaključujemo da nam je potrebno i više od toga. Potrebno je pružiti im potporu i u trenucima kada su izloženi pritiscima. Dakle, tada Europska unija mora dati jasan odgovor. Željela bih vas zapitati, kad je riječ o budućim aktivnostima, što ćemo učiniti da zaštitimo aktiviste? Dakle, ljudi su pod velikim pritiscima i ne samo u Europi, iako je naravno to tema koja nas danas najviše zanima. Gospođa Strugariju, Hvala lijepo, e, predsjedniče, potpredsjedniče. Puno vam hvala na vašoj predanosti za našu zemlju Rumunjsku kada je riječ o e, zaštiti e, vladavine prava. Zajedno sa svim onima na ulici koji čine to isto. Svi smo svjesni da postoje velika očekivanja kada je riječ o ostvarivanju rezultata. I taj novi politički vlada, a ja sam dio tog, tog novog političkog vlada i moja vrlo mlada stranka, želi znati kako ćemo obraniti europske vrijednosti i kako ćemo stvoriti taj mehanizam, kako ćemo procijeniti koji su dobri kriteriji za evaluaciju, a ti kriteriji moraju biti stroži, a ne blaži. A onda civilno društva, oni se, oni se bore zajedno sa medijima, a, oni bi također trebali biti uključeni u tu evaluaciju. I treće, kada očekujete da ćemo imati mehanizam koji u potpunosti funkcionira? Jer je riječ o obrani europskih vrijednosti i o rezultatima. Hvala lijepo, gospodin Fest. Hvala lijepa, gospodine Timmermans. E, vi ste rekli da je napad na vladavinu prava vrlo često napad na civilno društvo. To je točno. Takve napade vidjeli smo ponajprije u Francuskoj E, naravno da je bilo nasilnih prosvjednika, ali bilo je i onih e, koji su mirno prosvjedovali, a koje su e, policajci ozlijedili. Kada ćete pokrenuti postupak zbog povrede vladavine prava i napada na civilno društvo u Francuskoj? Drugo, u mojoj zemlji e, stopa kriminala prema našoj statistici značajno je porasla i to nadprosječno što se tiče nasilja nad ženama i e, nasilnih e, napada na žene. I stoga moje pitanje, koju sigurnost možete dati biračima u Njemačkoj da daljni e, zakoniti ili nezakoniti migranti i imigracije neće dovesti do daljnjeg pogoršanja razine sigurnosti u našoj zemlji. Hvala predsjedniče. Evropska unija mora učiniti više da bi zaštitila vladavinu prava u našim državama članicama, ali i postupak članka 7 mora biti učinkovitiji. U posljednjem sazivu parlamenta je, jako, je bio jako odlučan i zatražio je od vijeća da primjeni članak 7. Ali naše iskustvo je da su države članice ne sklone kritizirati se međusobno kada je riječ o vladavini prava. Može li komisija poduzeti više koraka, više mjera da vijeće ozbiljnije shvati tu ulogu i da li vi smatrate da bi e, Europski parlament mogao imati snažniju ulogu u okviru postupka iz članka sedmog? E, I da li postoji mogućnost da i mi u vijeću izrazimo svoje mišljenje? Gospodin sa vama ima riječ. Hvala lijepo predsjedniče, potpredsjedniče Timmermans. Dakle, temelj za našu raspravu mogao bi biti sljedeće. Bismo li trebali imati sveobuhvatni mehanizam ili pak skup instrumenata koji se mogu primjenjivati kada je to potrebno, ovisno o situacijama i okolnostima? Svi znamo da članci sedmi i drugi ugovora ne donose rezultate. Dakle, ne postoje konkretnih posljedica niti sankcija ukoliko, nema, ukoliko nismo jednoglasni minus jedan. I ako smo shvatili dobro, neće biti izmjena ugovora. Dakle, ja mislim da se sve to treba povezati ti s novcem, a e, to je jedini način. Međutim, budući da prijedlog ugovora, to jest uredbe vezane za moguće sankcije. Također će jako teško dobiti jednoglasnost u vijeću. E sada se postavlja pitanje što mi tu možemo učiniti. Ovo treba profunkcionirati i ja bih želio da to ostvarimo. Dobar dan, gospodin Glucksmann. Dobar dan, gospodine potpredsjedniče i gospodine predsjedniče, vi ste e, e, izgovorili riječ posljedicu. Posljedice mora biti. Mi se možemo e, odlučiti za liberalnu demokraciju. Nitko ne može spriječiti građane da glasaju za Fidesz, ali moraju postojati posljedice i te posljedice moraju biti jasne. A danas postoji atmosfera u Poljskoj i Mađarskoj vladi da posljedice jednostavno neće biti. Dakle, na kraju njima je ipak dopušteno da odluče i da rade što hoće i kako bismo taj osjećaj nekažnjivosti odagnali, koje proračunske posljedice će biti, kakve se predviđaju proračunske posljedice uslijed slučajeva kršenja vladavine prava. Vi imate pravo što branite vladavinu prava, ali trebamo dovesti u pitanje, treba se, treba se postaviti pitanje što je sa dodjelom fondova i ako se tu negdje nešto uskrati, možda će ljudi početi ozbiljnije razmišljati o kršenju vladavine prava. Gospodin Smeka, Hvala lijepo, potpredsjedniče. E, e, hvala vam što ste došli. Kao što ste s pravom rekli, e, mnogi smatramo da je ova komunikacija komisije dobar korak u pravom smjeru, ali ne ide dovoljno daleko s obzirom na prijetnje našim temeljnim vrijednostima. Jedna od glavnih nedostataka koje su uočile moji kolege je to što nema dovoljno zapravo institucija da prate e, sve što se događa e, u nekim državama članicama gdje se prijeti e, novinarima, medijima i tako dalje. Dakle, jako je važno da institucije profunkcioniraju. Dakle, vi ste rekli da kada da, da, vi ste rekli da komisija štitući vladavinu prava istovremeno štiti i demokraciju i temeljna prava. Međutim, prema ovoj komunikaciji meni nije jasno kako namjeravate to postići. Dakle, nije dovoljno nazvati komunikaciju o osnaživanju vladavine prava. Ono što je bitno jest e, pronaći konkretne mehanizme. Hvala lijepa, gospođa Kenko. Beste dank Hvala lijepo, gospodine Timmermans, što ste nam se pridružili u parlamentu. Nešto bih željela reći o pravima žena. Odnosno, obično o tome govorim, ali danas bi o nečemu drugom govorim, govorila. E, ka, dakle, naša unija je unija prava i normi i mi moramo činiti sve što je nužno da bismo zaštitili ta prava i te norme. No, e, Europske institucije i parlament moraju nastaviti igrati svoju ulogu, ali moraju i također izbjeći to da se ova pitanja previše politiziraju. I također se države članice ne bi smjele kažnjavati iz političkih razloga. Također, mi tražimo da se, da se poštuje podjela nadležnosti i postoje neka pitanja čima bi se trebala baviti samo vlade. Osim toga, moramo zaštititi naše vrijednosti svugdje, u Slovačkoj, Malti, Poljskoj. Vi nemate, kaže predsjednik, nemate pravo ignorirati vrijeme i zanemarivati vrijeme koje vam je e, e, dano, a, rekao sam vam čitate, ako imate napisano onda prođete kroz to što ste napisali prije nego što uzmete riječ. Evo izvolite, završite. Ali prešli ste za 45 sekundi dodijeljeno vrijeme. One ja sam nova članica parlamenta i pokušavam učiniti najbolje što mogu. Nisam ovdje 20 godina. Kaže predsjednik, da, ali imamo 30 članova i imamo, imamo ograničeno vrijeme. Nakon toga još imamo EASO, imamo e, direktora EU-lise, oni svi čekaju. Nastavljamo zemlje poput dakle, Španjolske, Malte, zemlje poput Španjolske koje imaju katalansko pitanje i koje imaju katalanske probleme nisu dovedene u pitanje i one nisu cilj vaših napada. Možete li mi objasniti zbog čega? Gospodin Vins, hvala lijepo. predsjedniče, jedan od mogućih načina da se poboljšaju alati za osnaživanje vladavine prava jest osnaživanje suradnje sa Vijećem Europe. 2000, dakle, iz 2007. godine imamo memorandum sa Vijećem Europe i to je već dobar temelj za suradnju. Osim toga, tijekom godina Europska unija e, je postala e, dio nekih od, e, to je potpisnica nekih od sporazuma Vijeća Europe. Unatoč tome postoju neke važne konvencije na koje se oslanja Europska unija kada razmatra pristupanj, moguće pristupanje kandidata i država članica. Međutim, trebalo bi se osvrnuti i na okvirnu konvenciju o zaštitu nacionalnih manjina. Da li komisija razmatra uključivanje i u takve konvencije u budućnosti? Hvala lijepo, gospodine Vince. Hvala lijepo, gospođo Insir. Hvala lijepo, predsjedniče, hvala lijepo komisiji. Prije svega želim vam zahvaliti na svim naporima koji ulažete u obranu temeljenih vrijednosti ovdje i u regiji. Nažalost, to činite i zbog toga što je demokracija negdje a, u situaciji gdje vi se prijetnje. Idem ravno na svoje pitanja. U posljednjem sazivu, to, to jest u posljednjoj komunikaciji komisije iz lipnja, obećano nam je da će se do kraja 2020. godine razmotriti a, da li procjena učinka vladavine prava zahtjeva nove mehanizme i koji je učinak na, proč, na proračun. Možete li nam nešto reći o tome kakvim bi se mehanizmima to moglo raditi? Zahvaljujem, e, gospodin Huk. E, gospodine Timmermans, e, preko vikenda tisuće ljudi u mojoj zemlji, u Velikoj Britaniji, izašlo je na ulice u obranu vladavine prava. E, možete li potvrditi da smatrate da je raspuštanje parlamenta jasna povreda vladavine prava? Hvala. Zastupnica Dolan. Hvala lijepa. Gospodine Timmermans, spomenuli ste i tu se potpuno slažem s vama da jedino e, da samo donošenje zakona nije dovoljno e, za e, zaštitu civilnog društva i vladavine prava. Međutim, e, što ćete učiniti ako ne postoji javna rasprava, ne postoji pluralizam medija, kada postoji situacija u kojoj se slabi uloga civilnog društva kao što je to slučaj sada u Mađarskoj? Spomenuli ste mogućnosti financiranja za civilno društvo. Možete li konkretno reći kako bi to funkcioniralo? Hoće li to biti izravno financiranje od strane Europske komisije? I još nešto. Molimo konkretnu informaciju. Kada govorimo o godišnjem izvješću o vladavini prava, e, govori se o tome da će se revizija ograničiti na pitanja koja su izravno relevantna za vladavinu prava. Što mislite pod tim? Zahvaljujem, e, zastupnica Keja. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. E, čestitam e, na sjajnom poslu što se tiče vladavine prava i temeljnih prava u svojstvu koji ste imali u prošloj Europskoj komisiji i u budućoj. Spomenuli ste suradnju s Venecijanskom komisijom a e, tu e, postoji i suradnja s Europskim sudom e, za ljudska prava iz Strasbura. Možete li nešto više reći o toj suradnji i eventualnim novim inicijativama? Zastupnica Kimpa. Hvala lijepa.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 E, želim reći da je iznimno važno da ne dolazi do diskriminacije. E, treba e, izraziti poštovanje prema svim govornicima. Što se tiče onoga što se zbiva u Poljskoj, Mađarskoj i drugim zemljama u kojima je u prošlosti postojao komunistički režim, očito je da nije došlo do uredne reforme pravnog sustava. E, mi smo uspjeli preživjeti ono što je bilo u prošlosti. Sigurna sam da ćemo prebroditi i poteškoće u budućnosti. E, molim vas da nam kažete zašto imate sastanke sa civilnim društvom. E, htio bih samo istaknuti da e, članovi ecr nemaju pravo prekoračivati predviđeno vrijeme. Trebate poštivati pravila koja poštuju i svi ostali. Dakle, moja je dužnost eh, kao predsjedavajućeg da vas upozorim na to da poštujete pravila. Eh, uz dužno poštovanje novim kolegicama i kolegama, novim članovima, uz dužno poštovanje za svakog zastupnika, molim vas eh, da poštujete i ostale članove i da poštujete pravila koja poštuju svi ostali. Svaki govornik ECR-a govori dvostruko više nego što mu je e, dodijeljeno. E, ja sam vas upozorio, ako ono što želite reći traje duže, pokušajte to preformulirati i skratiti e, kako bi i za ostale govornike preostalo dovoljno vremena. Moja je dužnost da vodim računa o poštivanju poslovnika i našeg rasporeda rada. Pred nama e, je još nekoliko važnih e, točaka dnevnog reda, e, tako da molim da pokažete dužno poštovanje. Ja sam govorila slobodno, nisam čitala. Gospodine predsjedavajući, svi se mi slažemo, ali molim vas da ne vičate. Ako vičete na mene, mene to vrijeđa. Nemojte vikati. E, možete iznositi savjete, imate puno iskustva, ali nemojte vikati. Nemojte vikati. Mi samo tražimo jednak tretman. Mi samo pokušavamo dati priliku svim govornicima sa popisa da postave pitanje. Zastupnik Tudorači, izvolite. Hvala lijepa. E, gospodine potpredsjedniče, osvrnuo bih se na nešto važno što ste spomenuli tijekom druge intervencije. E, rekli ste da su u konačnici građani najbolji e, branitelji vladavine prava, najbolji aktivisti koji staju u obranu europskih vrijednosti. Kako bi se to dogodilo, građani moraju imati informacije, a njih dobivaju od slobodnih pluralističkih medija kako osigurati taj pluralizam i slobodu e, pomoću mehanizma vladavine prava? Kako osigurati e, zaštitu novinara i borbu protiv dezinformacija ne samo u sklopu kampanje nego i općenito kako bismo zaštitili demokraciju i prava naših građana? E, Gospođa Volaf. E, duga rasprava i vrlo zanimljiva tema. Istaknula bih još nešto, ova rasprava je vrlo komplicirana, a zapravo su stvari vrlo jednostavne. Sve kreće od naroda, a ugrožavanje vladavine prava kreće od onih koji su na vlasti. E, I e, u situacijama u kojima dolazi do povrede vladavine prava moramo senzibilizirati javnost o pitanjima i problemima koji dovode do ugrožavanja vladavine prava. To moramo raditi izravno uz poticaje Europske unije kako bi se podigla razina svijesti o tome među europskim građanima i onda ćemo ostvariti pomake. U redu. Bravo. To je naša dužnost između ostalog i da svima vama damo E, priliku da govorite. Jer druga je mogućnost naprosto vas prekinuti. Jer inače isključujemo mogućnost za druge. E, uspjeli smo odraditi popis na kojem je bilo više od 30 e, članova. Koliko vidim, ima ih još koji su se javili za riječ. Evo, još jedna minuta, zadnja minuta. Molim vas da budete kratki. Govorit ću na bugarskom. Poštovani gospodine Timmermans, e, snaga Europske unije mjeri se e, prema e, napretku koji ostvaruju one zemlje koje su najslabije i najmanje razvijene. Bugarska se trenutno nalazi u situaciji u kojoj kontinuirano dolazi do pogoršanja. E, vi govorite o tome da e, sloboda medija nije moguća ukoliko se ne poštuje vladavina prava. E, visoka razina korupcije i povrede vladavine prava su uočene u Bugarskoj. Europska komisija je svjesna toga. Gospodine Timmermans, situacija je iz dana u dan sve gora. Imamo autoritarnu vlast koja ignorira preporuke Venecijanske komisije E, ne postoji e, postupak praćenja od strane javnog tužitelja, a to onda znači e, da javno tužiteljstvo zapravo služi izvršnoj vlasti. Kako ćete reagirati na taj problem? Koji je vaš stav? Izvolite. Zastupnice Roka, e, gospodine potpredsjedniče, od 2004. ja sam aktivistica koja se bori za ljudska prava, nakon toga postala sam političarka. E, što se tiče mehanizma vladavine prava u zadnjih nekoliko godina, e, postojala je velika potreba za takvim instrumentom, a međutim ima jako puno drugih instrumenta koje ste mogli koristiti. 25 godina istraživala sam ovo područje i mogu vam reći da je jako teško mjeriti ono o čemu govorite. A Agencija za temeljna prava je pravo mjesto na kojem se mogu pročitati izvješća i vidjeti koji mehanizmi postoje, a vi predviđate nova sredstva i nove mehanizme. Isto tako kao aktivistica mogu vam reći da vam ne bi trebao ovaj instrument da nije došlo do dvostrukih standarda od osnivanja Europske unije. Osim toga, kao političarka moram vam reći da već sada imate toliko puno instrumenata na raspolaganju koji se mogu koristiti da se riješe problemi koji postoje. Smatram da je jako loša odluka to povezivati sa isplatom financijskih sredstava. A uvjerena sam e, da e, bi trebalo ovdje govoriti i o strategiji za Rome i za manjine, ako da ste uspjeli riješiti neke probleme koji su postojali, e, smatrate li da bi vam bio još uvijek potreban ovaj instrument? Hvala lijepa. Zahvaljujem svima na postavljenim pitanjima. Bilo je jako puno pitanja. A sada je preostalo vrlo ograničeno vrijeme e, koje sada prepuštam gospodinu Timmermansu kako bi iznio svoje odgovore. Hvala lijepa. Gospođo zastupnice, drago mi je što kažete da smatrate da sam e, u formi e, u mojim godinama e, svaki je kompliment dobrodošao. Međutim, to ste rekli sa strahom u glasu, ali uvjeravam vas da ću i dalje biti u formi i privršen temeljnim vrijednostima i vladavini prava. I danas smo vidjeli da oni koje se kritizira zbog povrede vladavine prava umjesto e, da reagiraju na te kritike uvijek krenu e, prozivati druge jer znaju da nemaju e, što reći znaju da su te kritike u potpunosti opravdane. No, jedan od elemenata o kojima gospođa Infeld i drugi ovdje govore već godinama E, sastoji se u tome da osiguramo da svaka država članica bude predmet nadzora što se tiče vladavine prava. I to je u samoj srži e, prijedloga koji je sadržan u našoj komunikaciji. Na taj ćemo način stati na kraj e, tom prozivanju drugih E, u trenucima kad ste sami izloženi kritikama. I zato smatram da je vrlo važno da svaka država članica izjavi da je spremna biti predmet revizije i preispitivanja u pogledu provedbe propisa i poštivanja vladavine prava. Drugo, u istom ovom kontekstu smatram da ovdje praktički uspoređujemo kruške i jabuke. A ako kažemo da u nekoj zemlji ne postoji ustavni sud i onda se e, e, smatra da je napad na naš ustavni sud opravdan. Ako tako nešto kažete, to nema nikakvog smisla. E, nigdje u, e, ni u jednom europskom ugovoru ne stoji da u nekoj zemlji mora postojati ustavni sud. Međutim, e, u europskom ugovoru stoji da sudovi moraju biti neovisni i da mora postojati trodioba vlasti. A, upravo je to ono što Poljska radi. Dokida a, trodiobu vlasti i pokušava osigurati da izvršna vlast izravno kontrolira sudbenu vlast. Ne, sada sam ja na redu. Vi ste dugo govorili. Nisam vam dao riječ. Dodat ću još nešto poljski suci bili su predmet e, napada, diskreditiralo ih se u nevjerojatnim razmjerima. A zašto? Zato što su došli u Brisel i razgovarali sa mnom. Očito je to u očima vlade nešto što nije dopušteno razgovarati sa povjerenikom iz Europske komisije. Koliko daleko smo otišli u Europskoj uniji? Ako se suci moraju bojati da će biti predmet blačenja i diskreditacije naprosto zbog toga što su razgovarali sa članom Europske Europske komisije. Smatram da je to neprihvatljivo. Prije par godina smatrao bih e, da to uopće nije zamislivo i zapravo mislim da je to neka vrsta uznemiravanja. I usput e, postavljeno je pitanje i o članku drugom. Odluka Europskog suda iz lipnja je prekretnica, a zapravo ondje stoji da se članak drugi izravno primjenjuje u državama članicama. Znači, neovisnost sudstva je nešto e, čime se Europski sud može baviti, to nije nešto što je u oblasti država članica da one mogu raditi što god hoće sa sudstvom. To je obveza temeljem ugovora da se poštuje neovisnost sudstva. Ako se pokuša manipulirati sa sudskim sustavom na način da se smanji snize godine za umirovljenje sudaca tako da ih se riješite, to je očita poruka i to je uznemiravanje i to je jasno. Ovo sad je jasna poruka svim državama članicama koje bi mogle pokušati uplitati se u sudstvo. A zašto je to tako važno? Ponovit ću, zbog jedinstvene primjene europskog prava. E, jer sudovi su ti koji prate kako se organiziraju izbori, kako se ocjenjuju rezultati i tako dalje i tako dalje. Znači neovisnost sudstva u samo je srži demokratskog ustroja Europske unije. E, I e, još jednom bih ponovio nešto što sam puno puta rekao, ali očito treba to još jednom reći. Cijeli sustav koji smo izgradili od drugog e, svjetskog rata temelji se na tri osnovna elementa. Demokracija, vladavina prava i poštivanje temeljnih prava. Ne možete jedno koristiti e, protiv drugog. Ne možete koristiti argument e, demokracije zato što imamo većinu, možemo zanemariti vladavinu prava i tako dalje. Taj argument nije prihvatljiv jer to je argument koji su koristili diktatori u 30 prošlog stoljeća u Europi. Podsjetio bih vas da e, svaka e, rečenica koju su izrekli nacistički sudovi temeljila se na zakonima. E, to je bilo u suprotnosti sa vladavinom prava i temeljnim pravima, ali postojalo je uporište u zakonima. Znači, pred nama je izbor. Ili ćemo imati vladavinu prava ili vladavinu temeljem zakona, ali onda će doći do diktature i više nećemo moći reći da smo demokratsko društvo. Ja e, znam e, da sam se sad tu zapuhao, ali e, govorim o tome zato što smatram da je to ona osnovna borba i to su osnovna pitanja kojima se moramo baviti u narednim godinama i tu moramo izvojevati pobjedu. Ne možemo sad govoriti o tome nije baš zgodno imati loše odnose s nekim državama, članicama i tako dalje. Bez obzira na posljedice, a kao što znate, e, osjetio sam određene posljedice upravo zbog ove, ovog pitanja. Drugo, e, pitanje proračuna je nešto o čemu je dosta vas govorilo i to s pravom. Mislim da postoji cijeli niz instrumenta, odnosno e, stvarno postoje konkretna dva instrumenta koja su povezana sa sustavnim strukturnim nepoštivanjem odredbi ugovora. Mislim da će se tu dogoditi dvije stvari. Kao prvo, ako dođe do sustavne povrede e, odredbi ugovora, doći će do proračunskih implikacija. Znate da je komisija pripremila prijedlog kako bi se uspostavila veza s vladavinom prava i nadam se da ćemo dobiti potporu parlamenta i e, uvjeriti vijeće da krene u tom smjeru Ukoliko to uvjerimo u odnosu na sljedeći višegodišnji financijski okvir, vjerujem da ćemo onda doista ostvariti napredak. Ali čak i ako to ne bismo usvojili, što mislite koliko dugo će trebati koliko dugo će to trajati da Eh, europski građani dopuštaju da se novac poreznih obveznika, njihov novac eh, isplaćuje drugim zemljama gdje se ta sredstva koriste eh, u svrhu povrede vladavine prava i gdje dolazi do povrede vladavine prava. Koliko dugo će to trajati? Dakle, imali li mi ovaj mehanizam ili ne, to neće opstati i zato trebamo imati mehanizam koji treba biti objektivan i onda možemo primjenjivati ta pravila i razgovarati o njima na komisiji, parlamentu i vijeću. I ja se zalažem za to i nadam se da ćemo uvjeriti vijeće da krene u tom smjeru. To je jedna, jedan aspekt. E, e, drugi aspekt je dosta osjetljiv, ali mislim da trebamo e, promatrati stvari daleko dalekosežno, gledati daleko u budućnost. Ukoliko se pravo Europske unije ne primjenjuje jedinstveno, ako se ne štite prava građana, ako ne možemo više imati razmjenu i e, u europskim predmetima i ako sudac u jednoj zemlji ne može biti siguran da je sudac u drugoj zemlji neovisan, ako ne funkcionira europski uhidbeni nalog, e, malo po malo doći će do dizanja novih granica u Europi. Ja se ponekad pitam, e, oni koji se zalažu za takozvani iliberalizam, a to je eufemizam e, za nedostatak slobode, e, pitam se jesu li oni svjesni toga da će prije ili kasnije doći na taj način do novih granica koje će više štetiti njima nego ikom drugom. A to nije ono što e, žele njihovi građani. Oni to uopće ne žele. I prije ili kasnije narod će se probuditi i to s pravom. Ja čvrsto vjerujem u otpornost europljana. E, vidio sam diljem Europe da postoji snažna želja građana da budu sastavni dio vrijednosti koje čine Europsku uniju. I e, vjerujem da će nam to omogućiti da u konačnici idemo u pravom smjeru. No, e, mi ne možemo sve unijeti u tu komunikaciju i obuhvatiti vladavinom prava. E, ja bih vam ponudio da zajedno s Libeom i drugim vodimo dijalog e, i razgovaramo o tome što bismo mogli riješiti na neki drugi način. Jer naravno, sloboda medija, točno je, će biti velika, velika tema. Bilo da je to uključeno ovdje ili negdje drugdje. Predlažem da o tome razgovaramo u narednim mjesecima i godinama kako bismo to napravili kako treba i onako kako e, to e, ta tema to zaslužuje. Naravno, postoje primjeri, e, žuti prsluci, E, u Francuskoj prosvjedi u Ujedinoj kraljevini. E, u ime komisije e, ja postavljam pitanje postoje li kontrolni mehanizmi i nadzor u tim zemljama koji omogućuju pravnu zaštitu, da li imaju neovisno sudstvo, pravobranitelja i tako dalje i ukoliko to postoji, što god da vi mislili o e, žutim prslucima ili raspuštanju parlamenta, ako postoji neovisnost sudstva, ako postoji žalbeni postupak, to onda znači da postoji vladavina prava. A ako ne postoje te instance, onda e, naravno imamo problem nepoštivanja vladavine prava. E, tema civilnog društva još jedna je vrlo zahtjevna tema, jer ne samo u nekim zemljama koje smo spomenuli, e, nego i u drugim zemljama vidimo da se smanjuje prostor za djelovanje civilnog društva. E, ponekad je to rezultat nekih političkih mjera, ponekad zbog mjera štednje ili nekih drugih odluka povezanih sa državnim proračunom, a mislim da je to nešto o čemu trebamo razgovarati ne samo u odnosu na neke konkretne zemlje, nego u odnosu na svaku pojedinu državu članicu, jer mislim da je to problem koji nije povezan s jednom ili dvije države članice. Riječ je o nečemu što je vrlo važno za svaku pojedinu državu članicu. Dakle, prostor za djelovanje civilnog društva, angažman udruga e, je nešto što je važno i čime se Europska komisija treba baviti. I mislim da e, Europska komisija treba imati e, izravne odnose s civilnim društvom i pružiti potporu kako bi se ostvarivali naši zajednički ciljevi e, ciljevi koje i vi podupirajte kako bismo e, poticali raznolikost u društvu i međusobno razumijevanje i djelovanje civilnog društva. E, možda čak i više u takozvanim starim državama članicama. E, tijekom godina e, odnos prema građanima se promijenio. Na koncu tretiramo građane kao potrošače, a ne kao građane. E, tijela javne uprave nisu samo posluga gdje možete otići i uzeti s police ono što hoćete. E, potrošač je onaj koji ode u dućan i nešto kupi, a građanin je onaj koji isto tako daje svoj doprinos i on je e, sastavni dio u jednom mehanizmu u kojoj ima ne samo prava nego i obveze, međusobne obveze, obveze prema društvu. Dakle, ako ne postoji civilno društvo koje dobro funkcionira, nećemo uspjeti objasniti objasniti našoj djeci što to znači i što znači civilno društvo koje dobro funkcionira i upravo zato moramo biti svjesni e, problema e, s kojima je suočeno civilno društvo u mnogim državama članicama. Postavljeno je izravno pitanje o mom budućem portfelju. To je u rukama novoizabrane predsjednice Ursule von der Leyen. E, jedino što ja mogu ponovno reći E, pred parlamentom je da sam e, spreman i nadalje se boriti za vladavinu prava, demokraciju i temeljna prava. I uvjeravam vas da će ovo biti vrlo važna tema i u sljedećoj komisiji, kao što je i rekla predsjednica von der Leyen. E, što se tiče CBM-a. To je instrument koji je vrlo važan za dvije države članice. Zašto? Kada su pristupile eh, Europskoj uniji prije dvije godine, one nisu ispunile zahtjeve što se tiče eh, borbe protiv korupcije eh, i onda je zaključeno da će taj mehanizam pomoći da se to riješi. Dakle, mehanizam suradnje i verifikacije koji se odnosi na Bugarsku i Rumunjsku. E, taj mehanizam e, sadrži neke vrlo objektivne kriterije i postoje objektivni zahtjevi koji se odnose na ove dvije države članice. Ukoliko oni ispune te zahtjeve, mi taj mehanizam možemo e, zatvoriti i možemo dalje nastaviti surađivati sa vlastima Bugarske i Rumunjske da vidimo gdje dalje možemo ostvariti napredak. Riječ je o vrlo konkretnom pitanju E, koje se tiče konkretnih država članica. Ja se nadam da će to u određenom trenutku biti sastavni dio opće revizije vladavine prava e, u 27, nadam se 28, ali dakle 27 država članica u budućnosti. I tu se vraćam na početak i ono što sam rekao da niti jedna država članica E, ne može biti izuzeta od nadzora što se tiče vladavine prava. I nadam se da će ovaj mehanizam dati svoj doprinos e, ostvarenju tog cilja. E, mislim da su neki otišli. Mislim da nema potrebe odgovarati onima koji su izašli iz dvorane. Zahvaljujem. Na nama je da vam zahvalimo. Zaključit ću time da zahvalim e, potpredsjedniku Timmermansu. E, hvala lijepa što ste e, sve to rekli u tako kratkom vremenu, što ste, što ste to saželi. Vi ste reagirali na poziv komisiji da se stvori jedan mehanizam za zaštitu vladavine prava E, većina članova su novoizabrani članovi. Oni imaju pravo da nas podsjete na e, povijest rezolucija koje su usvojene. Potpredsjedniče Timmermans, većina članova parlamenta su podržali vašu hrabrost, vašu angažiranost e, i ono što ste učinili pa e, evo vam čestitamo na onom što ste učinili kao potpredsjednik komisije koja sada završava radom. U bilo kojoj domeni radili e, u komisiji e, želimo vam puno uspjeha. Hvala.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 Okay, dear e, Kolege i kolegice, nastavit ćemo radom. E, ispričavamo se direktorici EASA e na kašnjenju. Idemo se koncentrirati. Prekinite tamo razgovor u pozadini i koncentrirajte se. Hvala vam nastojimo sada početi radom i ispričati se e, sljedećoj govornici. To je sljedeća točka dnevnog reda, gospođa Nina Grigori, direktorica EASA. E, žao nam je što je morala čekati, imali smo e, dobar razlog, imali smo živahnu raspravu o temeljnim pravima. Diskusija je bila živahna i bili smo tu podijeljeni. E, čak je došlo do povremenih konfrontacija. E, sada idemo dalje i dajemo odmah riječ e, gospođi Gregori, direktorici ASA, koja je imenovana ove godine na to mjesto. Ona ima vrlo važnu zadaću. E, bavi se vrlo važnim temama, to je sustav azila koji tek nastaje i, doprinos EASA sustavu azila koji nastaje. E, mi ćemo sada e, ažurirati prvu uredbu iz 2010 kako bi to, to uklopili nove e, koordinate e, sadašnjeg trenutka. Imali smo nekih teškoća, e, imamo izvjestitelja za ovaj dokument, to je Claude Moraes. On je radi na izvješću za tu uredbu. A sada ćemo saslušati gospođu Grigori naročito nas, zanimaju e, elementi financiranja i proračuna. Imali smo e, jučer e, zajednički sastanak sa odborom KONT. Radili se o razrišnici za proračun EAS-a. A sada možemo završiti ovu raspravu. Dobrodošli. Hvala lijepa predsjedniče i hvala što ste me pozvali. To je za mene e, povlastica što mogu prezentirati rad našeg, e, naše agencije e, našeg ureda. Nakon ove žučljive rasprave nadam se da nećete se dosađivati mojim izlaganjem. Naš je ured važan i bavimo se konkretnim radom u državama članicama i o tome ću vam danas govoriti. U prvom redu zahvaljujem e, cijelom odboru LIBE jer e, imamo uvijek stalan dijalog sa svim e, članovima odbora. Ja sam predana da dalje na tome radim. Važno je da vi dobivate sve relevantne informacije, podatke i analize i mi vam u tome pomažemo. Možete nas i direktno kontaktirati. U prezentaciji ću vam e, u prvom redu govoriti e, e, tri glavne djelatnosti koje, našeg ureda. E, mi podržavamo državemo članice na području migracije i azila. E, tri ključne zadaće. E, pomažemo, podržavamo državeme članice u provedbi zajedničkog europskog sustava azila suradnja na tom području. Mi smo centar za stručnost, analizu podataka o migracijama i azilu i treće dajemo e, konkretnu podršku državama članicama u prvoj liniji e, zahtjeva za azil. Prije no što e, odem do detalja ovog izvješća, govorit ću u prvom redu o situaciji na području azila u Europi jer e, to su podaci koje mi imamo u našem godišnjem e, izvješću. To imate i na našim otvorenim stranicama. Kad govorimo o međunarodnoj zaštiti i azilu u Europi vidimo da e, 383 tisuće zahtjeva su podneseni u prvoj polovici ove godine. To je povećanje od 11% u usporedbi sa e, periodom prošle godine. Migratorni pristici e, su na vanjskim granicama su bili e, se smanjili. Imamo sada četiri puta više E, podnositelja zahtjeva azila nego što smo imali e, zakonitih prijelaza vanjskih granica. E, to znači da se države članice susreću sa velikim brojem ljudi koji traže azil. Dvije trećine novih zahtjeva su podnesene u četiri zemlje Njemačka, Francuska, Španjolska i Grčka. Što se tiče e, zahtjeva po glavi e, stanovnika, e, rangiranje drugačije. Imamo Cipar, Maltu, Luksemburg i Grčka. Sirici su najbrojniji podnositelji zahtjeva Afganci, Venezuelci i Nigerijci. Kolombici su peti po redu po broju zahtjeva. Ako to stavimo u globalnu perspektivu, 2018. smo vidjeli da smo primili manje od polovice e, zahtjeva e, u osporedi sa ostatkom e, svijeta. Stopa je bila stalna 35%, ali imamo velike razlike između država članica. Neriješeni slučajevi u svim državama članici su blizu 900 tisuća u 2018. Prvi, e, pola od njih u prvoj instanci, a polovica u drugoj instanci. E, mi smo također orijentirani prema budućnosti. Kako e, bismo se orijentirali na budućnost koristimo big data – Imamo push factor indeks koji korelira sa zahtjevima i e, stopom priznavanja. E, e, kao zaključak možemo reći da da na, prvom, na prvi pogled situacija može izgledati stabilna ali kad gledamo širi kontekst postaje jasno da situacija na području azila je izazovna. Više imamo više zahtjeva usprkos e, smanjenog broja ilegalnih e, migranata. E, smanjeno, smanjen broj odluka u prvoj o, o instanci znači da se zaostatak ne smanjuje. E, imamo razno opterećenje država članica e, i razna opterećenja pokazuju jasno kako e, jasna analiza, redovna analiza postaje važnim elementom u rješavanju situacije. E, a sada da nešto kažem o našem e, ključnom, e, ključnim zadaći. Mi podupiremo zajednički europski sustav azila. Naše osposobljavanje i osposobljavanje se sastoji danas od 20 raznih modula. Oni su podijeljeni u pet skupina. Tijekom godina smo e, osposobili 30.000 stručnjaka u Europi. Ti moduli e, daju službenicima osnovna znanja, vještine i kompetencije na e, području postupka davanja azila ti ljudi koji prođu osposobljavanje e, su, postaju stručnjaci za e, one koji trebaju dobiti zaštitu, e, znaju kako voditi intervjue, razgovore i kako prikupljati dokaze i u svakom slučaju. Drugi e, modul se koncentrira na osobe s posebnim potrebama, uključujući razgovore. Mi osposobljavamo stručnjake za e, razgovore sa e, ranjivim osobama. Govori se o rodnoj jednakosti, o seksualnoj orijentaciji u tom modulima, u tom modulu dajemo im dubinsko znanje za e, uredbi iz Dublina, e, zemlji podrijetla, e, prihvatu i tako dalje. I na kraju operativno osposobljavanje je također u stalnom razvoju stručnjaci iz država članica koji rade u državama na prvoj liniji dobivaju posebno osposobljavanje za rad na terenu. U prvom semestru 2019. smo imali više od 5000 polaznika na ovom eh, osposobljavanju. Kad govorimo o potpori za azil i praktičnoj primjeni, mi kao agencija e, sa stručnošću imamo tri klastera potpore. Pomažemo državama članicama u praktičnoj suradnji i to radimo e, pomoću tematskih e, mreža. Stručnjaci su dio tih mreža, oni razgovaraju o najboljim praksama, daju smjernice i alate koji osiguravaju konvergenciju postupka azila i u državama članicama. I na kraju dana ćemo dobiti zajednički europski sustav azila. Imamo 12 e, takovih mreža, one su vrlo dobro e, razvijene. Praktična implementacija uključuje E, mapiranje e, e, dobrih praksi u državama članicama i razmjenu najboljih praksi. Pomažemo upravama u njihovom svakodnevnom radu, dajemo informacije o zemljama podrijetla i smjernice za to imamo vrlo vizualne pomagala EASO e, sada primjenjuje e, četiri operativna plana. E, radimo sa državama članicama u prvoj liniji. Italija, Malta, Grčka i Ciprus su na toj prvoj liniji. Instance and in the dajemo informacije, registriramo zahtjeve i e, dajemo mišljenja, podržavamo grčke vlasti u, prvoj i drugoj liniji prihvata radimo i na hotspotovima. E, da, dajemo osposobljavanje na području elemenata Dublinske uredbe. U Italiji EASO daje tehničku podršku za, formaciju e, nacionalnog sustava provjere kvalitete. E, e, osposobljavamo specijaliste, pomažemo u direktnim operacijama dajemo stručnjake koji odlaze na teren i pomažemo u smanjenju zaostataka. Imamo tu vrlo dobru suradnju sa talijanskim vlastima. Zaostaci su smanjeni u posljednjih nekoliko mjeseci za više od 50%. Taj rad je vrlo plodan dajemo e, informacije o Dublinu i e, zemlji podrijetla. Dajemo informacije e, o registriranju azilanata, a na Cipru smo otvorili sada naš ured. Smanjenje zaostataka u prvoj instanci je sada značajno E, imamo i prihvatne centre u sigurnim zonama. Moram također e, naglasiti da naravno nedavno EASO je jako uključen u svim operacijama e, sa iskrcavanjem. Onda nakon toga slijedi relokacija, dakle premještanje u državama članicama. To je konkretan rad na terenu gdje na mjestima gdje se događa iskrcavanje u te dvije zemlje. Zajedno sa komisijom koordiniramo e, cijelu stvar. Imamo takozvani mesinski model koji nam pomaže e, u tome da se primarno fokusiramo na registriranju ljudi koji dolaze u Italiju i na Maltu. E, pomaže u intervjuima s tim ljudima i pomažemo vlastima da to e, uključe u Dublinski sustav. Dajemo i također e, objašnjenja o članku 17. Dublinske uredbe Imamo takozvani matching sustav. E, ljudi koji stižu na Maltu se onda e, oni e, se onda premještaju i preseljavaju u države članice. Htjela bih spomenuti da imamo 11 takovih programa Mm, eh, Ocean Viking, eh, tu smo dobili 300 eh, osoba, 300 izbjeglica koji su iskrcani na Malti. Evo nekoliko brojki kad govorimo o našem osoblju. Znamo da smo imali ured na Malti. Sada imamo 292 suradnika u Lavaleti ali ćemo zaposliti još stotinjak ljudi e, pa ćemo e, u našem centru u Malti imati e, više od 300 službenika. Naše osoblje i dalje raste. Naša je procjena da ćemo zaposliti 500 zaposlenika do kraja godine u Lavaleti. E, I naš će proračun rasti. Drago mi je da naš dijalog s komisijom je vrlo plodan. Proračun za sljedeću godinu će se e, povećati na 139 milijuna eura do kraja godine se, nadamo se da da ćemo imati 242 milijuna eura. A sada ću govoriti o nekim izazovima s kojima se suočavamo. E, nešto ću reći i o našoj viziji budućnosti. Imamo e, prijedlog za, to jest e, prijedlog za uredbu, imamo predlog za uredbu o, europskom sustavu azila. Znamo da je naš mandat e, ograničen, pa u nekim aspektima e, ne možemo e, slijediti ono što radi recimo Frontex. oni imaju novi mandat E, konkretno rečeno, kad, kad se angažiramo u, u operacijama na terenu, e, e, Frontex može sudjelovati u takozvanim timovima za upravljanje azilom, a mi to ne možemo raditi. Mi možemo samo koordinirati naš rad s drugim agencijama, ali još ne možemo se više e, uključiti u e, akcije koje može raditi e, Europol i Frontex. Imamo i jedan rezervni pul što je također predviđeno novom uredbom. Imamo rezervnu skupinu stručnjaka iz država članica, ali ovisimo potpuno o njihovoj volji da nam pošalju stručnjake koji se onda razmještaju na terenu i to u e, državama na prvoj liniji. Mm. Mi se nadamo da ćemo imati više e, ljudi u našoj agenciji, ali i više stručnjaka koji sada dolaze kao ispomoć za rad na terenu ali e, ti stručnjaci iznosi samo 14% našeg osoblja, što nije dovoljno. Nadamo se da će se tu naš mandat proširiti. I na kraju, ali ne manje važno, još jedna veoma važna stvar koju želim naglasiti – Ovo je bilo nešto što mi je bilo strašno važno kada sam prije, e, prije tri mjeseca počela raditi na na ovom položaju, e, a EASO još uvijek nema sa operativnim zemljama aranžmane a, Dakle, to nije zaključeno ni sa Grčkom, ni sa Italijom. I, a to je temelj za našu suradnju. I da ne bih završila u negativnom tonu. EASO je tu da bi dao podršku državama članicama i želimo surađivati sa svim dionicima. Ono što ja želim za ovu agenciju budućnosti, to su tri stvari. Željela bih da agencija ostane i postane pravi čimbenik u provedbi zajedničkog europskog sustava azila. Voljela bih da agencija ostane središte ekspertize kada je riječ o informacijama, podacima, kada je riječ o analizi vezanim za, analiz, za migracije, naravno za azil, jer informacije koje možete dobiti od nas omogućavaju nam da kasnije kreirate politike. Mi ne želimo da se politike kreiraju na temelju lažnih vijesti i zato nam je važna i podrška, ali i novac kako bismo proširili ekspertizu u ovom području. I naravno, željela bih da agencija ima snažnu ulogu i dalje kada je riječ o operacijama na terenu i da možemo i u budućnosti pružiti podršku državama članicama. Hvala lijepo. I hvala vam lijepo na energiji koju ste uložili u EASO, koju a suradnju sa EAS, suradnju EAS-a i parlamenta treba osnažiti. Što se tiče našeg odbora, odbora Libe, vi ćete tu svakako imati našu potporu kako bi se posao obavio i kako bismo išli dalje. A sada je vrijeme da saslušamo izvjestitelja, našeg kolegu Kloda Moraesa, dakle to je izvjestitelj za uredbu o EASO. A onda ćemo saslušati i izvjestitelja u sjeni. Hvala lijepo predsjedatelju. Moram reći da se u potpunosti slažem s ovime što ste upravo rekli. novi upraviteljski e, tim e, e, i vi osobno puno energije ste uložili u, tom, u to da ovaj ured postane nešto što dobro funkcionira, što je slučaj sada. Dakle, ne radi se ovdje o pokoj formulaciji. Peter Miller. Peter Niedermiller koji je bio zadužen za ovaj fajl, ja sam preuzeo ovaj posao od njega, naime on je bio prethodni izvjestitelj. imao je jako puno iskustva sa tajništvom i sa ovim uredom i održavali su jako dobre odnose. Mislim da bismo mi takve odnose trebali nastaviti održavati kako bi ASO postao prava agencija i da bi se to ostvarilo, mi iz Libea trebamo reći kako agencija funkcionira i djeluje na terenu. Imate dakle 292 ljudi koji rade, 292 službenika koji se bave i pokrivaju područje poput Mediterana, a Mediteran je jedno od najtežih područja. Vi imate jako puno zadaća. Te zadaće su veoma izazovne. Dakle, pokušavate dobiti informacije od država članica, zatim imate probleme poput ovih zaostataka koje treba rješavati to možda nije u vašem fokusu u ovom trenutku, ali vi ste potpuno svjesni gdje leže novi izazovi. Na primjer, izazovi u kojima je razdoblje i rok prošao i onda ostane jako puno zaostalog posla u državama članicama i to čak ne onima koji su na prvoj liniji. A naravno države koje su na prvoj liniji već ste ih spomenuli u vašoj prezentaciji. Sami ste rekli gdje su hot spotovi, to je potpuno jasno. Dakle, mislim da postoje tri pitanja, tri problema. s jedne strane imamo politički, političku blokadu i Peter Niedermiller je obavio sjajan posao. Ja se nadam da ću ja uspjeti preuzeti njegovu ulogu i dobro obaviti posao za parlament. Ali novi članovi koji će se baviti ovim failom moraju biti svjesni da je ovo za nas prioritet kao i za druge klubove zastupnike, ali politička situacija bit će teška budući da nemamo paket u azilu. Nadalje, situacija je teška zbog toga što ne znamo još uvijek gdje je zapravo mjesto ureda za azil u tom novom paketu, dakle to je još nešto što je kontroverzno. Vijeće se nije moglo dogovoriti u vezi sa općim pristupom prijedloga komisije, znamo da je parlament također odbacio novi prijedlog. Ovdje je još jedan dodatni sloj Naime, jer želim o tome govoriti jer moramo znati u kojem smjeru idemo. Naime, povjerenik govori o mogućnosti opoziva uredbe Dublina 2 o postupku azila. No trebamo biti fair prema komisiji. Naime, dolazi nam nova komisija i trebali bismo znati otprilike u kojem smjeru idemo. Ali moram vam reći da je naš pristup bio pristup um, kao u obliku paketa i moramo mora biti veoma jasno u tom pristupu i u tom paketu gdje je mjesto ovog ureda. ovaj ured ima veliku dodanu vrijednost kada govorimo o paketu azilu i nadamo se da ćemo doći do tog paketa azilu, ali svjesni smo stvarnosti. Svjesni smo što se događa. Treba nam još nekoliko tjedana da se komisija da stane na noge. Nadalje, jučer smo razgovarali o razrišnici i o internom radu ureda. Sa stajališta Liba, ja vam mogu reći da ćemo mi u Libo razgovarati o tome, ali mogu vam reći da je puno pozitivnih koraka a već poduzete. Evo vi ste, kao što je predsjednik rekao, imali ste sastanke sa individualnim e, članovima koji se bave tim pitanjima i vidimo da je dosta puno e, pomaka prema boljem napravljeno interno. Također, EASO mora nastaviti raditi s radom. I time dolazim do treće točke. A to je vezano u srž ovoga o čemu ste govorili, a to su zapravo budući izazovi za EASO. Ja mislim da su ti izazovi golemi. Imam jedno pitanje za vas. Mislim i brzo ću zaključiti. Pozivam članove da podupru funkcioniranje EASO-a. Dakle, EASO ima 292 službenika. Dakle, bez obzira na našu političku afiliaciju, mi moramo raditi na, dobi, na tome da dobijemo paket za azil koji u ovom trenutku nemamo. A ja mislim da taj paket mora dati potporu i vama i ovome što vi sada radite. I mora se fokusirati na dodanu vrijednost EASO-a i na ono što vi zapravo radite i na sve ono gdje vi donosite dodanu vrijednost, a to su ti e, zaostaci u poslovima, zatim potpore državama na prvoj liniji. Imate malo službenika, a bave se izuzetno složenim i kompleksnim poslom. Mnogo je, mnogo je kolega doprinijelo tome da EASO funkcionira. Tu ima članova koji su vam jako predani i koji su jako predani tome da sve ovo uspije. I već od danas ćemo krenuti u tom smjeru i nadam se da ćemo i tu političku blokadu uspjeti razriješiti. E, uskoro ćemo što je prije moguće održati sastanak izvjestitelja u Sijeni. E, hvala lijepo. I ovdje ne vidim izvjestitelja u Sijeni za EPP. Tomas Tobi nije ovdje. Onda idemo dalje. Izvjestitelja u Sijeni iz Renew Europe. Gospođa Sana Dona. Hvala lijepo predsjedniče. Molim vas e, dvije, dvije minute, držite se vremena od dvije minute kako bismo kako bismo nekako ipak ostali unutar našeg dnevnog reda. Jer e, vrlo uskoro bi nam se trebao pridružiti i direktor Eulisa pa bih vas zamolili da se držite vremena koje vam je dodijeljeno. Evo obećavam da ću vrlo kratko govoriti. E, hvala puno i hvala gospođo Gregori na pregledu e, aktivnosti i postignuća vaše agencije. Također želim naglasiti su na njegovu radu u olakšavanju državama članicama da popustite migracijski pritisak. Želim naglasiti također ljudsko dostojanstvo onih ljudi koji napuštaju svoju zemlju zbog e, rata E, i e, žalim zbog toga što se vijeće još uvijek ne može dogovoriti kako će olakšati tu situaciju. Evo nekoliko pitanja za vas. Vi ste Spomenuli statistike vezane za postojeću situaciju, no kako biste procijenili kapacitet država članica da se nose sa migracijskim tokovima? E, je li ASO, nekakav napredak u tom smislu, neko poboljšanje i gdje su prema vama najveće, najveći nedostaci? I moje drugo pitanje je sljedeće. Dakle, u kriznim situacijama žene, osobe sa posebnim potreba, diskriminirajuće manjine i djece vrlo često su izložene još povećanoj razini diskriminacije ili progona ili naselja. Kako biste vi procijenili pripremljenost država članica kad je riječ o zbrinjavanju potreba tih skupina ljudi? Molim vas, budite kratki, pomozite nam. A sada, ako nema da li imamo izvjestitelja u sjeni od zelenih? Damjan Boslago je ovdje. Evo, izvolite, imate riječ. Pridružio bih se svojim kolegicama i želim vam čestitati na sjajnom radu u bavljenju ovim problemima. Jučer smo imali sastanak na kojem smo se mogli osvjedočiti napretku vašeg napretku rada u agenciji. E, slažem se sa e, kolegama koji kažu da sad imamo ozbiljnu situaciju vezano za paket o azilu i trebamo vidjeti kako će se to razvijeti prije nego što donesemo konkretne neke odluke. U svakom slučaju mi i vi imate našu podršku u osnaživanju vaše agencije. Agencija na europskoj razini koje se bavi azilom izuzetno je važno u ovom trenutku. A to smatraju i e, birači e, koje sam e, susreo u svojoj kampanji prije nego što sam postao zastupnik. Imam jedno pitanje u ime svog kluba zastupnika. Vezano je za transparentnost izvješća koje dolaze iz zemalja podrijetla. Odnosno, jesu li sva stajališta uzeta u obzir? Osim ovoga vezano za paket o čemu sam govorio, što parlament ili a, ovaj odbor mogu učiniti kako bi vam pružili podršku u vašem radu? Evo, imamo još izvjestitelja u sjeni iz IDEA, ECR, Nikola Pokačini, nije ovdje, GUE, kolega Urban Krespo, nikoga više nema od izvjestitelja u sjeni, pa onda predlažem da se otvori rasprava za druge članove. Evo, potpredsjednik. Potpredsjednica ima riječ. puno hvala, vrlo kratko. Prije svega, puno, vam, puno hvala na vašem izlaganju, ono je veoma jasno. I jasno je da bez paketa o azilu i bez pravnog temelja i bez resursa imamo problem. No, željela bih vam eh, reći nešto veoma konkretno. Vi provodite analize, a te analize se odnose na neke elemente. Ako ste bili na Lesbosu, mogli ste vidjeti da je to prava tvornica, tvornica za posttraumatski stres. Ne radi se dovoljno brzo na dosjejima. A to je doista pakao, to što se događa on, ondje. Dakle, apsolutno se ni jedan od pravila koje se odnose na centre za registraciju ne poštuje. Zatim, ja sam 2016. posjetila ta mjesta i to je doista nepodnošljivo to što se događa ondje. Dakle, ni 2016. ni 2019. godine kada sam posjećivala ta mjesta nisam zapravo susrala niti jednog od vaših službenika. Hvala lijepo, predsjedniče. E, situacija sa hotspotovima u Grčkoj e, pa i drugdje je neprihvatljiva. E, dakle, sporazum Europska unija i Turska i direktiva vezana za premještanje. Zahvaljujući tim aktima, vlada Sirizina vlada je odlučila nastaviti politiku tenzije i osobe koje e, podnose zahtjev za azilom, a onda se taj zahtjev ne odobri, više se ne mogu žaliti protiv takve odluke. Dakle, doista se radi o jednoj situaciji gdje mnogi boluju od posttraumatskog stresa, a taj argument se više uopće ne uzima u obzir, e, jer se smatra da se radi o zloporabi. Dakle, doista je to neprihvatljivo jer ti ljudi Egejsko more, dakle prelaze Egejsko more riskirajući vlastiti život. Dakle, doista se radi o posttraumatskom stresu. Dakle, pokušavamo biti brzi u našim procedurama, međutim nije u tome problem. Problem je u tome što nam je doista potrebno više ljudi koji mogu dobro obavljati ovaj posao i brzo obavljati ovaj posao. Hvala. Hvala direktorice, hvala gospođo Gregori. Puno vam hvala na vašem angažmanu i hvala vam na vašem djelovanju. Ja se u potpunosti slažem sa svojim kolegama kada je riječ o potrebi za resursima kako bismo bolje i, kako bismo bolje i više pomogli državama članicama a, u njihovim procedurama koji uključuju zahtjev za azilom. Imam jedno vrlo precizno pitanje. imate li, raspolažete li možda nekakvom analizom ili vezano za unutarnjim kretanjem migranata u Europskoj uniji, odnosno podnositelja za zahtjevom za azil. Dakle, imate jako puno osoba koje ulaze u Italiju, međutim, zahtjev za azil podnose u Francuskoj. Pa, Trik, hvala lijepo i zahvaljujem vam na prezentaciji. Ja razumijem sa kolikom se vi frustracijom u EAS-u nosite jer morate čekati taj paket od zakonodavstva. Međutim, zahtjevi su veliki, dok su istovremeno zahtjevi toliko velike. Međutim, samim time se postavlja i pitanje granica postojećih nadležnosti. Ja sam sigurna da ste upoznati sa istraživanjima koje su provedena u grčkim hotspotovima koje, se, koje su vezana za donošenje odluka za donošenje odluka. Dakle, postoji vrlo tanka linija između E, donošenja odluka od strane političara i od strane savjetnika. I možete shvatiti e, da postoje tenzije u takvim situacijama. Naprimjer, kada govorimo o odgovornosti i tko je, ko je u, u konačnici odgovoran, naravno da se tu postavljaju pitanja. Možda nam vi možete reći nešto o tome kako bi se ta pitanja i ti problemi mogli riješiti. Eto, hvala lijepo. Sada ćemo zaključiti raspravu. Unaprijed se ispričavam gospodinu Karkovu koji dolazi iz Eulize. Žao nam je što morate malo pričekati, ali eto, sada ću dati riječi gospođi Ferrari. Hvala lijepo, predsjedniče. tutti gli file eh, convinti che ecco, quando si parla di sistema comune europeo di asilo si debba... Eh, eh, govorimo o zajedničkom europskom sustavu azila i tu postoji paket i e, treba postojati integrirani pristup. Međutim, očito je došlo do neke vrste stagnacije. Nadamo se e, da će nova e, komisija uspjeti odraditi posao reforme europskog sustava. Naravno, što se tiče Italije, e, svjesni smo toga da treba vremena za obradu zahtjeva, a djelovanje ovog ureda iznimno je važno za države koje su na vanjskoj granici e, s obzirom na broj tražitelja azila. E, u pogledu teksta komisije moram reći da kritički gledam na ono što stoji u svezi sa sankcijama za zatvaranje unutarnjih granica. Upravo to zatvaranje unutarnjih granica ima za cilj e, smanjiti sekundarna kretanja kao što je već prije mene spomenula jedna kolegica. E, mislim da bi bilo u redu da postoji zajednički europski sustav azila i jedinstveno pravo E, možda je to u ovom trenutku znanstvena fantastika, ali bilo bi dobro da postoji sustav međusobnog priznavanja među državama članicama kada se odobri e, pravo na azil e, kako ne bi došlo do problema povezanih sa sekundarnim kretanjem. Hvala. Gospođa Santos se također javila, ali bila je to toliko ljubazna da se da odustane od svog pitanja, tako da bismo što prije mogli započeti sa EU-lisom. Evo sada će nam direktorica Gregori odgovoriti na ova pitanja, što prije to bolje kako bismo mogli zaključiti e, današnji dnevni red e, na vrijeme. Hvala lijepo e, predsjedniče. Ja vam doista zahvaljujem na ovom veoma pozitivnom feedbacku, na pozitivnoj reakciji. To nam je jako važno jer su nam Europski parlament i odbor Libe među najvažnijim partnerima. Međutim, evo, pokušat ću sažeti vrlo kratko. Nekako ću pokušati obuhvatiti sva pitanja, ali ja isto tako jako brzo govorim. Dakle, podrazumijeva se da pitanje razrešnice za 2017. godinu. Ja to moram e, naglasiti, jer neki od vas nisu bili u odboru KONT, ali postoji jako velika, velika veza između Liba i KONTA u tom smislu. Ja znam da je izvjestitelj obavio sjajan posao. E, bili smo u dijalogu sa gospodinom Saframom i nemam nikakvih e, sumnje da će on i vama predstaviti to izvješće. No ovdje Moram reći da sam ja u ASU samo tri mjeseca. Dakle, ja sam se bavila migracijama čitav život, ali u EASO-u sam tek tri mjeseca. Dakle, ne mogu prihvatiti da se ovo mene ne tiče. Dakle, to se dogodilo 2015. 2016. godine, taj problem sa razrješnicom. Ja to ne mogu prihvatiti zato što to utječe i na moju agenciju, na naš ugled, te utječe i na same na samu srž našeg rada jer agencija mora funkcionirati prateći nekako financijsko upravljanje i zato se borimo prihvaćamo sve preporuke parlamenta i mislim da smo na dobrom putu no treba nam nešto više vremena treba nam akcijski plan treba nam trebaju nam ozbiljne mjere. Dakle, ja sad imam upravu i imam službeniku. Dakle, potrebne su nam, potreban nam akcijski plan i izmjene što se tiču zapošljavanja, internih kontrola i tako dalje. Ima stvari koje treba izmijeniti. Dakle, kada budete glasovali o razrišnici, imajte na umu da se radi i o povjerenju i da se radi o izgradnji povjerenja prema našoj agenciji. Daljnja pitanja procjena kapaciteta država članica kada se radi o postupcima azila i procjena pripremljenosti e, država članica s obzirom na hranjive e, skupine, žene, djecu i tako dalje. Odgovor je sljedeći. Da, e, imamo informacije o zaostacima. To pratimo u našim šestomjesečnim izvješćima. To su periodična izvješća, no ne možemo procijeniti i evaluirati. Mi nemamo mandat za evaluaciju. Ono što mi možemo jest samo producirati informacije. Dakle, sa novim mandatom o kojem je govorio gospodin, taj mehanizam nadzora, on također sada ulazi u novu strukturu agencije. Dakle, ako dobijemo mandat za procjenu i za monitoring, onda ćemo vam lako moći reći u kojoj državi članici Europske unije postoji veliki zaostatak u rješavanju postupka azila, koji su razlozi i kako mi možemo pomoći. Onda dolazimo do pitanja o izvješćima matičnih zemalja, zemalja porijekla. To je bilo pitanje izvjestitelja u smjeni, u sjeni. Ovo je sve jako važno. Mi ne možemo imati zajednički europski postupak za azil, odnosno sustav za azil, ako države ne odlučuju ako ne odlučuju temeljem istih informacija. Dakle, izvješće o zemlji podrijetla se sastavlja zajedno sa državama članicama, sa stručnjacima država članicama, sa UNHCR-om, sa našim stručnjacima. Dakle, recimo da je to jedna velika mreža u kojoj ljudi analiziraju, prikupljaju informacije i sastavljaju izvješće. A E, dakle upravljački odbori država članica e, dakle usvajaju ta izvješća. Dakle, ta izvješća su važna za donositelje odluka, odluka svugdje. Bez toga ne možemo imati zajednički europski sustav za azil. I ako se vratimo e, na pitanje situacije odnosno država članica koje su na prvoj liniji, to su naravno prije svega Grčka. Naravno, EASO je tamo da bi pomogao i to uglavnom vezano za postupke, ali što se tiče samog prihvata, prihvat je u rukama država članica. Dakle, mi pokušavamo poduprijeti, pomoći Grčkoj e, tako da stvaramo sigurne zone u, okviru njihovih kapaciteta za prihvat. Pokušavamo pomoći tako što stvaramo zone za djecu i druge, ali e, sami kapaciteti prihvata nisu u rukama easo i tu je nužna suradnja sa državama članicama. I pritom se prije svega misli na Grčku. Ali naš cilj je brza i učinkovita procedura, jer sada prelazim isto na pitanje sekundarnog kretanja. E, zajedno sa našim sestrinskim agencijama, a to su Frontex, e, Frontex Europol, dakle nas troje, mi smo proveli jako dobru analizu. Ta analiza je e, objavljena, ona se bavi sekundarnim kretanjima i tu ćete naći relativno nove informacije o tome i naravno da to utječe na postupke azila u svim državama članicama. Jer ako morate čekati na donošenje odluke u nekoj državi članici jako duge, a, i, a ta odluka odluč, tom se odlukom odlučuje o vašim, vašim pravima i ta vam se prava oduzimaju, onda krećete negdje drugdje i to stvara sekundarno kretanje. I mi želimo pomoći državama članicama, ne samo u zaostatku posla, već im želimo pomoći tako da se uspostave brze i učinkovite procedure koje će biti jednake u svim državama članicama. To znači da konvergencija, odnosno razlike između država članica koje daju azil državljanima ili eh, azil ili državljanstvo nekom eh, tražitelju azila. Dakle, te procedure će biti eh, veoma slične. Naprimjer, Afganistanac ako se prijavljuje u Europi, ako pronosi zahtjev u Europi, negdje dobije pozitivnu Dakle, dakle, vrlo je visoki postotak pozitivnih rješenja za takve tražitelje azila u nekim državama članicama, za te iste tražitelje azila u drugim državama članicama postotak pozitivnog rješenja je veoma nizak. Da zaključim, puno vam zahvaljujem na ovoj raspravi. Nadam se da ćemo ponovno imati priliku susresti se i nadam se da će odbor LIBE da će nas češće posjećivati na, terenu. Imate otvorenu pozivnicu svi vi kako biste se osvjedočili našem radu. Mi vama zahvaljujemo i želimo vam sve najbolje. Krećete sa jednim novim mandatom koji će trajati pet godina i koji će zahtijevati puno posla. Što se tiče sustava za azil, on je iznimno važan za naš odbor. Situacija je zabrinjavajuća, dramatična i tragična. I ta situacija zahtjeva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 razgovor sa ravnateljem agencije eu Liza. E, ispričavamo se zbog ovog kašnjenja. We welcome right away Director Krum Garkov, Executive Director of e, ravnatelj Krom Garhokov, izvršni direktor agencije EU Liza, a riječ je o agenciji koja je zadužena za operativno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravosuđa. Agencija je osnovana 2011. i krenula s radom 2012. Tada sam također bio u odboru LIBE. Mi smo dali svoj doprinos pokretanju ove agencije jer nam je posebno bilo važno upravljanje velikim informatičkim sustavima u području sigurnosti e, sigurnosti. Trenutačno postoji pred nama e, velik raspon raznih izazova koji stoje pred ovom agencijom, tako da e, smo se angažirali u pogledu e, mandata ove agencije 2018. E, naravno, ono što nam je važno je i interoperabilnost. E, to je pitanje kojim se intenzivno bavimo u zadnjih nekoliko godina, jer to je tema koja se odražava na sigurnost, e, sigurnost europskih građana, ali to ima utjecaja i na druga prava kao što je zaštita povjerljivosti podataka, dostojanstvo i integritet prava građana i osoba, a sve je to definirano u Europskoj povelji o ljudskim pravima. I stoga je cilj ove agencije EULISA e, da stavi na raspolaganje e, određene alate kao što je Eurodac, SIS, VIS, ETIAS, ECRIS i sustav EES, sustav ulaska i izlaska. Dakle, e, želimo dobrodošlicu gospodinu Garkovu, još jednom se ispričavamo zbog kašnjenja i nadamo se da ćemo odraditi ovu točku dnevnog reda u roku od pola sata. E, time ćemo opet e, prekoračiti planirano vrijeme, ali do toga naprosto dolazi zato što E, smo prekoračili vrijeme i u pogledu prethodnih točaka dnevnog reda. Izvolite. Hvala lijepa. E, veliko mi je zadovoljstvo što pred vama mogu govoriti o novom mandatu EU Lize. Želim vam puno uspjeha u vašem radu i ovdje bih želio istaknuti da smo od osnivanja ove agencije, a posebno u kontekstu prošlogodišnjih prijedloga koji su bili predmet rasprave na ovom odboru što se tiče uspostave i uvođenja novih instrumenata E, sada postoji široka potpora za naš rad, a to je osnova za odgovornost i zato smo privrženi e, ostvarenju našeg cilja i mandatu koji smo dobili i zahvaljujemo na suradnji tijekom novog e, mandata ovog odbora. Naravno, zaštita sigurnosti naših građana Eh, na području eh, sigurnosti, slobode i pravde eh, iznimno je važno jer to omogućuje našim građanima da slobodno putuju bez kontrole, a istodobno se osjećaju sigurno i zaštićeno. Na ovom području postoje određeni propisi, a kako bi se mogli provesti u odjelo postoje određeni instrumenti koji se primjenjuju. U tu svrhu potrebni su veliki eh, informatički sustavi, Upravljanje tim sustavima eh, i zadaci EULISE jedan su od kamena temeljaca za korištenje prava na kretanja i kretanje i slobode eh, kretanja europskih građana. Od osnivanja naša agencija pokazala je koja je njezina vrijednost za države članice i sve građane. Dajemo doprinos funkcioniranju šengenskog prostora, dajemo potporu funkcioniranju i provedbi propisa na području unutarnje sigurnosti, upravljanja azilom, i e, drugim aspektima e, pravosuđa i unutarnjih poslova. Dajemo doprinos kroz e, instrumente kao što su ETIAS, Eurodac i tako dalje. 2018. dostupnost naših sustava bila je gotovo 100%. 98% država članica zadovoljno je s radom i doprinosom agencije i provedbom njezinog mandata. Uloga ove agencije rasti će iz godine u godinu, a kako bismo udovoljili potrebama država članica, e, agencija je proširila mandat e, u 2018. Prošireni, prošireni mandat e, daje nam dodatne zadatke što se tiče upravljanja kvalitetom podataka, testiranjem pilot projekata, Uh, što se tiče uspostave tehničkih standarda, pružanja potpore državama članicama i institucijama Europske unije. Taj mandat znači da EULIZA može pružiti potporu državama članicama u slučaju sigurnosne ili migracijske krize ili može zatražiti od država članica da izgrade uh, i uh, koriste određene zajedničke alate. Ispričavam se. E, podsjetio bih vas da ono što govorite e, se mora i prevesti, pa e, bilo bi dobro ukoliko biste malo usporili. U redu. Agencija također organizira stručno osposobljavanje za države članice. 2018. održali smo veliki broj tečajeva a taj će se broj e, e, i povećati s obzirom na e, širi mandat agencije. Isto tako valja spomenuti da u kontekstu novog mandata agencije EU-Liza je suočena s novim izazovima. Mi smatramo da i dalje naglasak treba biti na osnovnoj djelatnosti e, i moramo osigurati da SIS, VIS, Eurodac funkcioniraju i da su dostupni državama članicama. A s druge strane, agencija treba povećati potporu državama članicama i našim građanima. Što se tiče proračuna agencije 2018. to je bilo 202 milijuna E, što se tiče e, plaćanja imali smo 93 milijuna, a što se tiče obveza imali smo oko 100 e, milijuna. Razina izvršenja bila je vrlo visoka. Imali smo stopu provedbe programa više od 90%. Krajem 2018. imali smo 162 zaposlenika. Eh, od toga većina eh, trajno zaposleni, eh, tridesetak privremeno zaposleni i nekoliko upućenih stručnjaka iz država članica. E, stopa rotacije, odnosno odlaska, je manja od 5%. A sada nekoliko e, riječi o funkcioniranju sustava. SIS je najvažniji instrument za unutarnju sigurnost. E, pruža potporu policiji, graničnim službenicima, migracijskim službenicima, pravosudnim tijelima, migracijskim tijelima. Prošle godine uveli smo biometrijske funkcionalnosti u sustav, tako da sada možemo E, koristiti biometričke podatke. E, do kraja 2020 e, sve države članice morat će koristiti ove funkcionalnosti. Osim toga, krenuli smo i sa drugim mehanizmima. Dodana vrijednost ulize i SISA je nedvojbena. 2018. ovaj šengenski informacijski sustav koristio se više od 600 e, milijuna puta. To znači da smo imali e, nevjerojatan e, broj upozorenja, a pronađenih rezultata bilo je oko 700 tisuća dnevno. Isto tako moramo biti svjesni e, ciljeva koji se tiču zajedničke bizne politike i sustava VIES koji također koriste granični službenici na vanjskim granicama e, kada provjeravaju putovnice državljana trećih zemalja i korisnika viza. Agencija ulaže velike napore za unapređenje sustava i pripremu za budućnost, a posebice što se tiče uspostave interoperabilnosti između viznog operativnog sustava i šengenskog sustava. E, kritični e, značaj sustava sve više dolazi do izražaja. Imali smo više od 64 milijuna zahtjeva za vizama i više od 56 milijuna e, otisaka prstiju je uneseno. E, e, oko 3,7 milijuna provjera viza je obavljeno u sustavu. I na posljedku zaduženi smo i za Eurodac. nestrpljenjem iščekujemo dovršetak rasprave o novom prijedlogu kako bismo na koncu imali e, bolje alate koji će biti na raspolaganju nadležnim tijelima i kako bismo mogli pratiti sekundarna kretanja i nezakonite migracije. E, potvrđujemo ono što je rekla kolegica u pogledu e, E, vrhunca e, krize. E, sada imamo manje od milijun transakcija koje su registrirane u sustavu. Dakle, došlo je do opadanja broja. E, ove činjenice govore u prilog tome da države članice e, uvelike koriste ovaj sustav. Naravno da postoji prostor za poboljšanje, ali kako bi se poboljšala učinkovitost, jasno je da nam treba nova arhitektura što se tiče sustava pravosuđa i unutarnjih poslova u Europskoj uniji. Tijekom prethodnog saziva Europskog parlamenta vodila se rasprava e, sa ciljem da se utvrde nedostaci i praznine u ovom sustavu i definiran je novi sustav, nova arhitektura koja će dovesti do poboljšanja interoperabilnosti e, novog sustava. E, krenulo se sa samom provedbom i što se tiče sustava ETIAS. E, riječ je o sustavima koji koriste unaprijeđeni e, e, sustav VIES i želimo osigurati urednu kontrolu državljana trećih zemalja a da pritom ne dođe do nepotrebnog opterećenja za putnike koji putuju u dobroj vjeri. Osim toga, e, agencija je zadužena za ECRIS, e, sustav koji nam omogućuje da imamo uvid e, u kaznene osude državljana trećih zemalja. Radimo dalje na interoperabilnosti velikih informatičkih sustava jer time se osigurava podloga za novu, e, modernu i učinkovitu arhitekturu koja će osigurati e, potrebne sustave za države članice i njihova tijela kako bi imali informacije u trenutku kada im trebaju i to informacije koje im trebaju. Trenutačno postoje nekoliko osnovnih elemenata repozitorij i e, višestruki detektor sektor osigurat će da kriminalci više ne mogu koristiti ukradeni identitet ili više struki identitet. Biometrijski sustav omogućuje identifikaciju s pomoću biometrijskih podataka, a to nam omogućuje maksimalnu točnost. E, naši sustavi osigurat će e, kompletnu provjeru u bazi podataka e, vremenski, učinkovito i ekonomično u skladu sa postojećim pravima pristupa i temeljem postojećih prava i pravila koja se odnose na različite pravne instrumente. Drago mi je što mogu reći da smo na pravom putu što se tiče ETIAS-a i EES-a. Agencija će dalje raditi na E, uspostavi nove e, strukture i provedbi novog operativnog modela i tako dalje. Ispunjenje našeg mandata znači da ćemo ostvariti svoju misiju, a misija je da stavimo na raspolaganje e, državama članicama i nadležnim tijelima potrebne alate i sustave kako bi Europa bila sigurnija. Dalje ćemo raditi u prostoru pravosuđa ukoliko se pojave novi zadaci čiji je cilj osigurati prekograničnu razmjenu podataka. E, kao što je e-kodeks e, kako je to predviđeno u zadnjim zaključcima vijeća. Naravno, u tu svrhu moramo ostvariti pravu ravnotežu između zadataka i resursa i financijskih i ljudskih, a posebno kada govorimo e, o višegodišnjem financijskom okviru. U tom kontekstu treba biti jasno da ne postoji manevarski prostor, ne možemo ići ispod prijedloga komisije što se tiče sredstava koja su predviđena za ovu agenciju jer u protivnom nećemo moći ostvariti svoje poslove u cijelosti. Osim toga, agencija smatra da u novom vfo postoji prostor u naslovu četvrtom za bolju raspodjelu sredstava kako bismo se bolje nosili sa potrebama agencije, a agencija je spremna dati svoj doprinos raspravi na ovu temu. Zaključio bih, e, najveći izazovi s kojima je agencija suočena danas i u budućnosti e, i uspješnost u njihovom rješavanju ovisit će o e, resursima, o propisima, o projektima, o e, resursima i broju ljudi koji će nam biti na raspolaganju u operativnim aktivnostima. E, moramo biti u stanju uskladiti našu djelatnost e, sa novim mandatom. I na koncu zahvaljujem e, na kontinuiranoj potpori Europskom parlamentu i ovom odboru. Kao što je već spomenuto, naša agencija spremna je u potpunosti pružiti potporu ovom odboru. To će biti bitno kako bismo odgovarajuće pratili provedbu već uvedenih mjera e, i potaknuli usvajanje novih. Istaknuo bih još jednom da je agencija spremna reagirati na svako pitanje, a isto tako sudjelovati na vašim sastancima kada to bude potrebno. Zahvaljujem. Zahvaljujem ravnatelju e lize. Ovo je vrlo dug dan. Krenuli smo rano jutros. Prvo smo odradili glasovanje. E, tako da je očito da je došlo do određene istrpljenosti, međutim to ni na koji način e, ništa ne govori o e, razini opredjeljenosti i privrženosti ovim temama. Vi doista možete računati na članove ovog odbora. Sada su predviđena pitanja i odgovori. Molim vas da vodite računa o tome da je predviđeno da ovaj sastanak traje do 12.45. E, e, kao prvo e, zatražili smo od prevoditelja da ostanu malo duže, a druga je mogućnost da pitanje postavite na engleskom jeziku kako bismo se svi razumjeli. A sada prvo kolega u ime Pučana. Hvala lijepa. E, zahvaljujem. Gospodine ravnatelju, jako nam je drago što ste ovdje. Dali smo vam u proteklim godinama jako puno posla, bilo da se radi o interoperabilnosti ili etias ili nekoj drugoj inicijativi. E, relativno ste mala agencija, velika je odgovornost na vama i zapravo ste ključni element e, i u središtu sigurnosne arhitekture. E, mislim da e, postoji visoka razina pažnje koju posvećujemo ovim temama jer smo svjesni značaja sigurnosti a pritom je važno ne prikupljati više podataka nego e, kvalitetno koristiti postojeće podatke, a pritom unaprijeđivati e, pravo na privatnost naših građana. E, mi se veselimo provedbi i stupanju na snagu novih propisa, ali znamo da za to treba još vremena. Nekoliko pitanja. E, spomenuli ste neke zakonodavne prijedloge koji se tek trebaju usvojiti kao što je Eurodac, e, kao što su izmjene e, koje se tiču Ekrisa i etias Što to znači za projekt kao što je projekt interoperabilnosti ukoliko ne uspijemo ažurirati i izmijeniti ove akte? Kako će to utjecati na vaš posao? Osim toga što se tiče šengenskog informacijskog sustava SISA, prošle godine je došlo do revizije, mi smo usvojili novi akt. Rekli ste da do kraja 2020. države članice moraju biti u stanju koristiti sve tehničke funkcionalnosti. Pitanje je jesu li države članice spremne za to? Rade li one na tome da budu pripremljene u roku? I e, na koncu, e, što se tiče e, lokacije u Strasburu i što se tiče svih ovih alata, a sama lokacija i prostori nisu veliki. Zbivali se tu nešto? Zahvaljujem. Zastupnica Zipel. Hvala lijepa. Govoreći o EU-lizi, govorimo o brojnim zadacima i izazovima, o zaštiti podataka, sigurnosti podataka. E, morate organizirati različite baze podataka, govorimo o interoperabilnosti, a pritom e, moramo uzeti u obzir različite sustave različitih država članica. A znamo da EU-liza nije među velikim agencijama Europske unije. Moje pitanje, jeste li doista u stanju nositi se sa svim ovim starim i novim izazovima? E, sa resursima i opremom koje imate. Imate li i vi problema s novcem? Govorim, kada govorimo o izazovima koji su povezani sa zaštitom podataka, imate li problema što se tiče e, pronalaženja odgovarajućih e, zaposlenika? za sve te zadatke ili to još uvijek nije moguće. Zahvaljujem e, zastupnica Keller. E, hvala lijepa. E, zahvaljujem vam ravnatelju Garkovu na vašem radu i radu vašeg tima. Nadovezala bih se na ono što je rekla moja prethodnica gospođa Zipel. E, što se tiče proračunskih sredstava i resursa, jesu li oni dovoljni za sve nove zadatke? Drugo pitanje. E, finski ministar pravosuđa govorio je o tome da ćete se možda e, morati baviti u budućnosti ne samo podacima o letovima avionom, nego i podacima o e, putovanjima e, vlakom i brodom. Jeste li spremni za to? Zastupnica Dalim. Hvala predsjedniče. Zanima me e, koje su koje indikacije koje su u temelju svih ovih velikih sustava interoperabilnosti. Dakle, Europski službenik za zaštitu podataka je o tome puno govorio. Dakle, treba povezati i sigurnost i upravljanje migracijama. Jer teorija je sljedeća. Migracija predstavlja prijetnju za sigurnost. Stoga trebamo eh, eh, pri, pri, objediniti sve te podatke i eh, i nadzirati sustave koji predstavljaju prijetnju sigurnosti i temeljnim pravima. Ali gdje je zapravo dokaz koji kaže da migracije predstavljaju sigurnosnu prijetnju? i da je Europska unija sigurnije zahvaljujući ovim mehanizmima, prije svega politike, odnosno platformi. Dakle, što zapravo podupire tu tezu? Jer prema mojem mišljenju to uopće nije opravdano. Nije ovo nikakav osobni napad na vas, ali mene ovo jako zabrinjava. Zabrinjava me da se uspostavlja sustav, da se stavlja na noge, a da se temelji na toj pretpostavci koja je po mojem mišljenju potpuno koja je netočna. Mislim da bismo puno više učinili kada bismo se borili protiv protiv klimatskih katastrofa prestali se uplitati u sukobe na Bliskom istoku umjesto da izgrađujemo i ponovo se ograđujemo unutar granice. Hvala lijepo. A sada vi imate riječ. Možete odgovoriti. Ja bih vas zamolio da budete što je više moguće koncizni. Prije svega, jesam li nekoga... A, želite još nešto reći? Molim vas samo kratko. Hvala lijepo, predsjedniče. Evo, imam nekoliko pitanja. E, vezano o zloporabi e, baza podataka i e, nedozvoljenom pristupu bazama podataka. Vi ste spomenuli hakere, ali što je sa službenim pristupima? Čuli smo, na primjer, da je Ujedinjena kraljevina kopirala šengenski informacijski sustav te ga koristi. Jeste li ikada primijenili neke tehničke mjere koje bi spriječile kopiranje ili skrajpanje novih data podataka, novih baza podataka. A drugo pitanje vezano je za pristup službenih osoba. Bilo je jako puno slučajeva u Njemačkoj gdje su policijski službenici konzultirali baze podataka iz privatnih razloga, u privatne svrhe, zato što su bili znatiženi, željeli su pogledati e, da li imaju kakve informacije o, o zvijezdama, o susjedima i takve dalje. Postoje li neke mjere e, koje e, sprječavaju zloporabu od strane službenika, na primjer da ih zatražite zbog čega traže E, taj pristup, da, obrazlože svoj zahtjev. Evo, hvala lijepo predsjedniče. Ja ću odgovoriti na pitanje onim redoslijedom koji su pitanje. Što se tiče ovih što se tiče amandmana ETS-a i Eurodaka, ja ću vam dati primjer. Evo, amandmani predlažu izmjene i u ESU, ETIAS-u i ECRIS-u, odnosno u uredbama u tim uredbama. Dakle, potrebni su nam amandmani kako bismo poboljšali implementaciju ESA, ETS-a i interoperabilnosti onako kako je to planirano. Dakle, zaključak te rasprave je odgođen. mislim da je u zajedničkom interesu da sa ovim i zakonodavnim prijedlozima krenemo naprijed što je prije moguće. O tome se ostalo mi puno puta razgovaralo u ovom domu. Isto vrijedi i za Eurodak, za rekast Eurodaka. Ja ću vam samo reći da Eurodak i VIS predstavljaju ključni dio nove arhitekture interoperabilnosti. Iako ih sada ne uspijemo integrirati, sada kada razvijamo tu arhitekturu interoperabilnosti, kasnije će to biti puno, puno teže, a zacijelo i mnogo skuplje. Dakle, jesu li države članice spremne za implementaciju? Naime, agencija radi sa državama članicama i većina država članica prati ono što mora učiniti na nacionalnoj razini radi implementacije i ažuriranja e sa interoperabilnosti. Neke države članice imaju poteškoće s time, ali zajedno sa komisijom činimo sve što je moguće, poduzimamo sve mjere da bi ih podržali kako bi, kako bi oni nastavili s time. Uh, timelines that are set and communicated uh, by the agency for implementation of those initiatives will be met. Što se tiče Strasbura uh, i što se tiče sjedišta agencija, uh, znali smo da naši kapaciteti neće biti dovoljeni i kapaciteti našeg sjedišta. I upravo je to jedan od izazova agencije u budućnosti. Mi moramo uh, proširiti naše kapacitete u Strasburu. Moramo imati kapacitete da bismo mogli da bi sustav mogao funkcionirati. I to je nešto što je agencija a, planirala za 2021. i 2022. godinu, ali iz aspekta VFO ovo je jako važno, važno je naći dobru ravnotežu a, između financijskih sredstava i, zada, i zadaća agencije. Um, no, with regards to the uh, challenges that we face, especially um, what uh, Madame Sipel asked about the budget and uh, staffing, I shall say that the agency